Good morning, ladies and gentlemen. Allow me to welcome. Dobro jutro, dame i gospodo, i dobrodošli na drugi dan sastanka odbora Regi. Please take your seats and we can begin following the agenda. Možemo započeti dakle s našim dnevnim redom. Sljedeća točka na dnevnom redu jest rasprava o prijedlogu mišljenja općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018. godinu. E, mi ćemo usvojiti mišljenje koji će pratiti prijedloge za proračun. Na glavnom sastanku sjetit ćete se da smo E, sa Sigvrdom Muresanom već vodili raspravu, on je izvjestitelj o e, proračunu za 2018. godinu. Usmjerili smo se na smjernice i strategiju Europskog parlamenta u postupku vezanom za proračun kao i za druge aspekte proračuna. Ja sam izvjestiteljica za mišljenje odbora Regi i kao takva predložit ću vam izložiti moje mišljenje. Amandmane se mogu uložiti do kraja radnog dana 20. srpnja, a na sastanku kojeg će naš odbor imati 7. rujna ćemo glasati. Odbor za proračun koji je nadležan za ovu temu glasat će o tome izvješću 10. listopada. Predstavit ću vam sada dakle, mišljenje i to na bugarskom. Dragi kolege, u ovom prijedlogu mišljenja Usmjerit ću se na nekoliko tema. Morate znati da mišljenje kao takvo ne može biti dulje od jedne stranice. Naglašavam značaj kohezijskih politika, to je jedan od najvažnijih instrumenata kohezijske politike u proračunu Europske unije kako bi se e, povećao gospodarski rast i otvorila radna mjesta. O razdoblju prv, 2014. do 2020. u prvim godinama provedba nije bila dovoljno brza i zato pozivam države članice da na tome više rade, da surađuju sa svim tijelima kako bi se pospješila provedba u, priznajem komisiji da je učinila mnogo za zastaru neplaćenih obveza i e, za programe od 2014. do 2020. godine ima e, mnogih e, zahtjeva za plaćanjem ako se one ne plate, moglo bi doći do velikog zaostatka sa tim plaćanjima. Pozivam u svom mišljenju da se svake godine redovito ažurira situacija 25,7% povećalo se u obvezama za plaćanje pod glavom 1b u e, prijedlogu proračuna za 2018. godinu. Dovodim u pitanje e, te e, svote, naime, jesu li one dovoljne u tu svrhu? U tom smislu smatram da je dovoljno da e, se izvoji dovoljno sredstava kako bi se pokrile potrebe kohezijske politike, kako bi Europska unija ispunila svoje obveze te bila vjerodostojna. U mišljenju pozivam da dođe do više sinergija između fondova, europskih strukturnih fondova i e, Europskog fonda e, za e, ulaganja EFSU. Dakle, tražim da oni budu komplementarni i podržavam da se EFSU proširi. Treba u njega uklopiti i e, srednjoročni e, paket, odnosno njegovu reviziju, što će omogućiti veću fleksibilnost. Podržavam e, sve korake poduzete kako bi se naš pristup usmjerio na učinkovitost. Proračun se treba usvojiti i provesti u skladu s odredbama iz Omnibus paketa. Također, moramo više o tome obavijestiti e, javnost jer bi ona morala biti upoznata s radom Europske unije i znati više o njezinim, e, njezinim e, projektima. Hvala lijepa. Dakle, to je bio prijedlog mišljenja koje sam vam izložila. Pozivam sada izvjestitelje u sjeni eh, da eh, sudjeluju u raspravi ako to žele. Gospodin Polčak je izvjestitelj u sjeni. Dobro jutro. Smatram da je vaš prijedlog mišljenja eh, nešto što se ne čini slijedom isto tako rasprave koje smo već vodili na našem sastanku. Smatramo da je vaš prijedlog mišljenja dobar te da pokriva sve važne aspekte. I e, dakle, hvala vam na tom prijedlogu mišljenja. Trebam e, načiniti tek neke manje komentare. Ne smijemo zanemariti sredstva koja bi se trebali izdvojiti u svrhu sigurnosti. Kao što je rekao izvjestelj Muresan, ta e, sredstva nisu dovoljna za potrebe. Treba dakle povećati ta sredstva za 2018. godinu. Radi se o temi koja nije ona koja je u nadležnosti našeg odbora, međutim koristim ovu priliku da to kažem. Nadalje, mislim da bismo morali biti kritični prema fondu EFSU. Taj fond niti 2018. niti e, kasnije ne bi smio ići na uštrb Europskog strukturnog i investicijskog fonda opetovano to govorimo na našem odboru i mislim da je ovo prilika da to još jednom kažemo. Što se pak tiče informacije o dokumentu komisije o e, budućem ulozi e, Europske unije i e, strukturnih investicijskog fonda. Trebali bismo također povećati e, obveze plaćanja za 25,7%. Posto. Dakle, e, moramo također, kao što ste rekli, e, revidirati situaciju s plaćanjima. Inače, pitam se je li ovo predloženo povećanje dovoljno. U svakom slučaju dijelim e, vaše mišljenje i e, kao što sam rekao u početku, Vaše i mišljenje zaista pokriva ključna pitanja. Dovoljno je i ja ću uložiti tek nekoliko amandmana. Izvolite, gospodine Pirinski. Hvala lijepa. Dopustite mi da nastavim na bugarskom. Gospođo predsjednice, Htio bih s vama podijeliti sljedeća razmišljanja. U nacrtu mišljenja govorite o najvažnijim aspektima proračuna koji se, koje mi u odboru regiji moramo uzeti u obzir. Dopustite mi sada da izdvojim nekolicinu aspekata vezanih za vaše mišljenje. Prije svega, smatram da je ispravno kohezijsku politiku sagledavati ne toliko kao instrument proračuna, već upravo suprotno. Proračun treba biti instrument kojim će se omogućiti ostvarivanje jedne od glavnih politika Europske unije, a to je kohezijska politika. Zašto to naglašavam? Kohezija sama po sebi ima odsudnu važnost za funkcioniranje unutarnjeg tržišta koje ne može funkcionirati ispravno bez kohezije. Kohezija je zaista važna za razvoj Europske unije. Smatram stoga da proračun treba biti u službi kohezije. Dijelim mišljenje kolege Polčaka, jer e, postoji povećanje e, predviđenih izdvajanja za plaćanje od 25,7%. S druge pak strane, pitate se <clears throat> je li to povećanje dovoljno. I to zato što će sljedeće godine mnogi projekti biti provedeni na aktivni način. I tu se pak osvrćem na zaostatke u e, plaćanjima koji su trebali biti e, načinjeni. Moram samo reći da komisija nije napravila ono što je već davno trebala napraviti, a to je kohezija, e, revizija kohezijske politike u posljednje tri godine. Prisjetite se, prošlog tjedna održao se kohezijski forum, međutim, e, komisija tu nije e, predstavila analitičko izvješće, kao što je inače bilo načinjeno na devetom forumu. Dobili smo zato i objašnjenje na odboru za proračun Komisija je rekla da je to učinila namjerno jer da je najprije htjela čuti mišljenja dionika na samom forumu, te da su htjeli sva ta mišljenja uvrstiti u izvješće. Osobno mislim da ta logika treba biti upravo suprotna. Trebao se predstaviti to, e, ta analiza na kohezijskom forumu nakon toga se trebalo raspravljati i nakon toga je komisija trebala uzeti u obzir mišljenja e, pojedinih dionika. Komisija je u barem dva navrata izrazila zabrinutost zbog dvije stvari. Najprije, prethodna komisija je e, tvrdila da je su procesi konvergencije stali čak prije 2014. godine. Došlo je do pogoršanja situacije. Isto smo čuli u dokumentu što ga je u travnju predstavljala sa socijalnom dimenzijom Europe. To je jako zabrinjavajuće jer smo upoznati s procesima migracije u Europi i znamo što želimo i kakvo je funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Trebamo stoga pozvati komisiju da radi aktivnije e, kako bi pospješila imenovanje odgovarajućih tijela. Komisija mora raditi aktivnije s državama članicama kako bi u potpunosti apsorbirala sredstva i provela projekte. Ako mi dopustite, reći ću još jedno i to e, ponovno se nastavljam na ono što je rekao gospodin Polčak o EFSU i e, Europskom strukturnom investicijskom fondu. Da, moramo tražiti sinergije. Međutim, ne smijemo zaboraviti što je bit kohezijske politike. Zašto to tvrdim? Naime, očito je da je kohezijska politika ona eh, koja eh, motiviraju javna ulaganja. Javna ulaganja vezana su za različite e, ciljeve koje imaju pojedina društva. E, mislim da ćemo zadrti u kohezijsku politiku ako govorimo sada o povratku ulaganja. Moramo ponovno razviti kohezijsku politiku, ali ne smijemo zanemariti njezinu bit. Naravno da moramo gledati gdje postoje sinergije, međutim na malo drugačiji način. Za kraj Dopustite mi da kažem da vaše mišljenje naglašava upravo najvažnije aspekte proračuna. Naravno, uložit ću određene broj amandmana u kojima ću reći upravo ono što sam sada rekao. Izvolite. Oprostite, ali naš izvjestitelj u Sijeni, Davor Škrlec, nije danas mogao doći, pa ću pročitati njegove bilješke. Prije svega, hvala na ovim na prijedlogu mišljenja i slažem se s gospodinom Pirinskim da e, proračun treba biti u službi kohezijskih politika i zato nam je jako žao da je u e, e, izvješću revizorskog siluda broj 31 neće se barem 20% izvojiti za borbu protiv klimatskih promjena. U e, posljednjim godinama ovog višegodišnjeg financijskog okvira trebalo bi se više izdvajati u tom smislu u skladu sa sporazumom COP21 iza kojeg stoje sve države članice. Osim toga, e, moramo e, igrati važnu ulogu u e, financiranju ovih politika, ali bespovratna sredstva mogu se koristiti samo kada se ispravno to čini. I mi mislimo da SFF su se mogu kombinirati, ali ne može jedno zamijeniti drugo. Važno je također znati da su kohezijske politike važne kada se govori o proračunskom financiranju e, e, javnih e, natječaja jer je to jedno od vrlo bitnih obveza u pravilima, a isto tako trebalo bi dakle to ispravno učiniti. Hvala gospođa Damato. E, dijelim neka mišljenja što se tiče e, e, smanjenje zahtjeva za plaćanje od strane nacionalnih vlasti, a ovaj, to bi imalo za učinak kao što je već ovaj odbog rekao da bi došlo do akumuliranja neplaćenih računa koji se u krajnjoj liniji uvijek negativno odraze na korisnike kohezijskih politika. E, isto tako trebamo ovdje govoriti o tome da e, EFSU se produžuje do 2020. godine, ali već smo vidjeli u njegovoj prvoj inačici da se pokazalo da nije e, jako koristan. Čini mi se da u budućnosti kada se revidira taj fond koji će biti stvarni fond za e, nenadane situacije ili elementarne nepogode, Mislim da smo vidjeli kako se to već koristilo i mislim da bi trebalo e, to revidirati na način da se takve e, elementarne nepogode u to uklape. 2017. E, Italija je primila već 80% migranta koji su došli u Europu. A 181 milijun je stigao 2016. u Europu, a oko 150 milijuna u e, Grčku. Iz fonda za migrante je e, Italija dobila tek malo sestrava proporcionalno toj brojki. Moramo također tražiti e, da dođe do premještanja i e, čini mi se da bismo na tome trebali više poraditi. Hvala. Ima li još komentara od strane izvjestelja u sjeni? Nema. Onda e, mi je dopustite da odgovorim na neke od komentara. Hvala dakle na svim komentarima. Očekujem amandmane na prijedlog mišljenja koje sam izradila. Slažem se gospodine Polčak, vi ste spomenuli da postoje dva glavna cilja proračuna za 2018. godinu. Jedan od njih je rast i e, konkurentnost, dok je drugi cilj e, zaštita i sigurnost europskih građana. Razlog zašto o tome ne govorim u mišljenju jest da se mi ovdje bavimo prvenstveno rastom, konkurentnošću i radnim mjestima. Ako vi e, uložite amandman, e, mogli bismo razmotriti o tome kako da uklopimo i taj visoki prioritet za proračun 2018. godine. Hvala vam također što ste me podržali e, e, kad se radi o povećanju sredstava koji predlaže. Jer kao što ste vjerojatno shvatili iz mog prijedloga mišljenja sredstva koje su za sada predviđena neće biti dovoljna. Ne znam je li ih moguće povećati, ali u svakom slučaju trebamo shvatiti da ta sredstva nisu dovoljna. Radi se o cjelokupnom procesu koji će vjerojatno stvoriti e, e, zaostatke na kraju programskog razdoblja, što je opasno za program u cjelini. Gospodine Pirinski, u potpunosti se slažem i vjerujem da politike su u službi politika, ne samo kohezijske politike, već svih drugih politika Europske unije. Međutim, u ovom proračunu usmjerili smo se na proračun. E, u ovom prijedlogu usmjerili smo se na proračun i e, ovo je tek jedan prijedlog mišljenja, prihvatit ću svaki e, svake dakle amandman u tom smislu jer naravno e, proračun mora biti u službi politike. Što se tiče operativnih programa, za sada još nismo dobili njihovu analizu. Međutim, e, znate da je ovaj odbor jako aktivan i aktivno tražimo komisiju da to načini. Uputili smo usmena pitanja na plenarnom zasjedanju, usmena pitanja s rezolucijama pokušavamo pospješiti provedbu i također e, pokušavamo podržati komisiju i tražiti da oni traže e, odgovore od država članica jer uloga država članica na ovom polju vrlo je važna. E, možemo stalno govoriti koliko je važna provedba, ali ako projekata nema, ako države članice ne traže plaćanja, onda ništa ne možemo učiniti. Tu su dakle dvije strane medalje. Nadam se da ćemo analizu dobiti do kraja hmm. godine i nadam se da ćemo imati tu analizu u sedmom izvješću o koheziji i nadam se da ćemo to dobiti prije sedmog kohezijskog izvješća. Što se pa tiče EFSU-a, Europskog fonda za strateška ulaganja. Dakle, znam da i je važno naglasiti sinergiju. Dakle, da dva instrumenta se ne suprotstavljaju, već da su komplementarno. Ako vam se čini da bi se možda e, drugačije to moglo sročiti, da mi šta više spomenemo sinergiju i komplementarnost, a ne zamjenu, mislim da je to nešto što možemo napraviti. Međutim, imamo novi instrument, važno ga je koristiti kako bismo privukli više privatnih ulaganja i isto tako da ima više ulaganja za javne projekte. E, Gospod Jovana, naravno ciljevi e, Skopa 21 e, upravo i jesu važni u ovom programskom razdoblju. Znamo da se 20% dovodi u pitanje. Nažalost je tako. Uložit ćemo amandmane u tom smislu jer to je dio provedbe cijelog proračuna, a bude li provedba bolja tijekom 2018. godine, prethodni komentari koji se odnose na to imamo li dovoljno novca za plaćanja, bit će još i važniji. Budemo li aktivirali provedbu tih ciljeva, koji su vezani za cijelu ekološku problematiku, doći ćemo druga, do drugačije razine plaćanja, nadam se barem. Hvala lijepa i očekujem vaše amandmane za slučaj da ih želite uložiti. Gospođo Damato, vi ste govorili o elementarnim nepogodama. Ove smo godine pokušali učiniti što smo više mogli socijalna uključenost i proračun za migrante nisu e, u sklopu kohezijske politike. Ne e, sasvim. Iako postoji mogućnost da se dio sredstava koristi za određene projekte koji imaju za cilj da se riješe problemi migranata. To smo vidjeli u nekim državama članicama, ali pitanje je trebamo li za tu svrhu koristiti više kohezijskog fonda ili pak tražimo da se u proračunu izvoji posebna proračunska linija za to. Meni se čini da će se nekako više ići na jedan zaseban fond i zasebnu proračunsku liniju. Treba vidjeti e, što države članice žele, žele koristiti strukturne fondove u te svrhe. Ali naravno, ako uložite amandman, rado ću ga prihvatiti. Hvala na ovoj raspravi i moram reći da mi je žao e, jer e, e, sam toliko htjela odgovoriti na vaše pitanje pa sam zaboravila dati riječ predstavniku Europske komisije. Tko se želi javiti? Gospodin Hams, izvolite. Gospođo predsjednice, ja bih odgovorio na tri različita aspekta. Prvi je o dostatnosti odobrenih e, sredstava, dakle za 2018. Kada smo izašli sa ovim iznosima, dakle riječ je o 26% više sredstava u odnosu na 2017. Tu su bili prisutni dodatni elementi. Primjerice, predviđanja plaćanja država članica za 2018. I to je bio jedan od prvih elemenata. I istina sada krajem srpnja imamo dakle prognoze za 2018. i one će se možda trebati revidirati. Također ući ćemo u petu godinu eh, novog financijskog razdoblja i moći ćemo usporediti provedbu dakle pete godine VFO-a. Dakle, očekujemo da će svi da uhvatiti ritam do 2018. Također, države članice će morati primjenjivati odluku N plus to je za nas bio element ocjene e, prognoze odobrenih e, sredstava. Međutim, što se tiče dostatnosti sredstava, elementi koje smo imali prilikom izrade proračuna su bili dostatni za naše kalkulacije. Potom e, briga dakle vezana uz označavanje. Imali smo teškoća sa prvim zahtjevima za plaćanje, dakle to podaci nisu bili potpuni. I očekujemo da će većina programa biti usklađena s tim zahtjevima do kraja, dakle trećeg kvartala, odnosno do kraja rujna, odnosno najkasnije do konca godine. I na koncu, dakle, trenutna stopa provedbe 2017. je počela uz neke teškoće. Imali smo zahtjeve za plaćanja od država članica u 15% iznosa predviđenih zahtjeva, međutim vidjeli smo pozitivne pomake, primjerice u lipnju vezano uz regionalne politike, dakle RDF, i kohezijski fond. Države članice su zatražile 1,1 milijardi u lipnju, to je pozitivan znak e, i u skladu sa našim prognozama za ovu godinu. I ovaj pozitivan trend bi se trebao nastaviti. Te vjerujemo da će se e, u potpunosti provesti proračun za 2017. Hvala lijepa. Hvala. Dakle, zaključujemo raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Jedan mali podsjetnik, dakle rok za amandmane četvrtak 20. srpnja. Nakon toga ćemo izraditi nacrt mišljenja dakle, za 7. rujna. Došli smo do kraja ove rasprave sljedeća točka dnevnog reda je razmjena gledišta sa povjerenicom Margarete Vestager. I ona će doći u 10 sati. Dakle, imamo još 15 minuta koju ćemo pretvoriti u pauzu za kavu. Hvala lijepa. Ladies and gentlemen. Dame i gospodo, članovi odbora, dragi gosti, zadovoljstvo mi je pozdraviti povjerenicu Vestager, gostiti na sastanku našeg odbora. Povjerenica je odgovorna za pitanja tržišne utakmice ona je uputila pismo predsjednicima odbora u parlamentu najavivši da je komisija usvojila čitav niz promjena kojima se željelo pojednostaviti pravila o državnoj potpori. To je donijelo posljedice na razini kohezijske politike u državama članicama. Njezino pismo možete naći na online verziji našeg, na, na web stranici našeg odbora. Drago mi je što je povjerenica prihvatila moj poziv i došla na sastanak našeg odbora kako bi nam objasnila e, ove promjene pravila i njihov značaj e, za nas. Dala bih joj odmah na početku riječ da nam izloži svoja promišljanja, objašnjenje. Izvolite, imate 15 minuta ili više, koliko god vam je potrebno. I potom ću dati riječ članovima odbora za pitanja. Hvala vam što ste došli, povjerenice. Izvolite, imate riječ. Hvala. Ispričavam se što sam malo zakasnila. Iskoristila sam priliku i prošetala se od komisije do parlamenta, ali to je u glavi e, kratka udaljenost, međutim u stvarnosti je malo duža. Hvala vam još jednom na pozivu i doista mi je drago što sam vam danas mogla doći na vaš sastanak, zato što se slažemo o tome da treba pronaći način kako, na najbolje, kako najbolje iskoristiti javni novac, kako također omogućiti da privatni e, sektor e, također postupa u skladu sa pravilima e, tržišne utakmice. Ono što smo napravili je da smo pojednostavili dakle, pravila o državnoj potpori za javna ulaganja. To će donijeti rast, stvaranje radnih mjesta u regijama i drago mi što možemo danas o tome porazgovarati. Pravila državne potpore su donijeli još osnivači Europske unije Riječ je o pravilima za tvrtke koje donose najbolje proizvode, e, dakle koje su donose najinovativnije proizvode. To nije riječ o e, tvrtkama koje uživaju dobar položaj zahvaljujući intervencijama vlasti. Međutim, kada pogledamo tržišnu utakmicu, kad kad pogledamo da državna potrošnja ne utječe značajno na unutarnje tržište na europskoj razini i zato smo željeli pojednostaviti pravila kad god imamo za to priliku. Također kada vidimo da se davanjem državnih potpora ne utječe na tržišnu utakmicu u EU tada tu nema potrebe za našom intervencijom. Mi svojim propisima, dakle, propisujemo na koji način države članice mogu e, dakle davati te potpore, one u ovom slučaju ne trebaju nas ništa pitati, ne trebaju dobiti dozvole, mi ne uređujemo to pitanje. Mi smo pojednostavili uredbu kada je riječ o zračnim lukama i lukama, te smo pojednostavili pravila za najudaljenja područja i za sektor kulture. To je tek jedan korak u našem, na našem dugom putu, putu koji još e, nije gotov. Tijekom zadnjih godina smo mnogo toga postignuli kada je riječ o pojednostavljivanju pravila davanja državnih pora. Govorili smo o trošenju europskih e, resursa tamo gdje je to najpotrebnije. Prije godinu dana smo usvojili novu obavijest o pojmu državne potpore. I namjera te obavijesti jest e, utvrditi što je su državne potpore i što nisu državne potpore, dakle u smislu osnivačkih ugovora. Naprimjer, većina ulaganja u ceste, željeznicu i vodne sustave ne predstavlja državnu potporu u smislu osnivačkih ugovora. Obavijest također razjašnjava da E, lokalne usluge i ulaganja nisu državne potpore zato što ne utječu na ukupnu tržišnu utakmicu. Međutim, često su te usluge od vitalne važnosti za građane i zato država tamo troši i zato se donose odluke da se pružaju te usluge, da se rade ta ulaganja. To su ulaganja u gradnju domova, briga o starijim građanima, E, lokalne, dakle, bolničke klinike ili nadogradnja malih luka kojima se koriste lokalni ribari. To mogu biti javne potpore za medije na regionalnim jezicima, primjerice u Španjolskoj, i tu nema potrebe da se komisija bavi tim odlukama. I to je pozitivno, zato što se ovdje osnažuju države članice da rade ono što žele. naša dakle, uredba o općem skupnom izuzeću se je i prije nedavnih e, promjena omogućivala dakle da ovih 95 novih mjera u obimu od e, više milijuna eura godišnje, točnije 25 milijuna i uredba se primjenjivala na javne potpore u području energetike, zaštite okoliša, širokopoznog interneta i inovacija. Glavna promjena koja se tiče ove uredbe koju smo donijeli u svibnju se tiče luka i zračnih luka. Razlog za ove promjene jest naše iskustvo u radu sa zračnim lukama i lukama. Tijekom zadnjih nekoliko godina donijeli smo 30 odluka o lukama i više od 50 odluka o zračnim lukama. Dakle, imamo prilično dobru e, sliku onoga što može utjecati na tržišnu utakmicu i onoga što ne šteti to tržišne utakmice. Također smo konzultirali javnost, i to dva put, vezano uz nova pravila, to prije nego što su nastupila na snagu i uzeli smo u obzir brojne e, komentare koje smo tim putem primili. Glavni korisnici ovih e, novih pravila su e, regionalne zračne luke kojima prolazi najviše 3 milijuna putnika godišnje. Njih je 350 u Europi. To je 70% svih europskih e, zračnih luka, odnosno 50% prometa. 15, ispričavam se. Dakle, decentralizacija, liberalizacija propisa znači da sada države članice mogu zadržati, poboljšati te zračne luke, a da pritom ne izvještavaju Europsku komisiju, nije im potrebno prethodno odobrenje. kako trebaju pritom slijediti kriterije koji su zadani u uredbi, jer koristimo iste kriterije u svim državama članicama ali oni se time dakle bave sami. Međutim, otišli smo korak dalje za jako male zračne luke. To je dakle riječ o e, zračnim lukama kojima putuje manje od 200 tisuća ljudi godišnje. To je riječ o gotovo polovici svih evropskih e, zračnih luka. ne možda nisu uvijek profitabilne koliko i velike zračne luke, blagorečeno. rečeno. Međutim, poanta, vi to jako dobro znate, jest da su oni ključna infrastruktura za povezivanje građana. One obuhvaćaju manje od 1% zračnog prometa, iako e, obuhvaćaju 50% svih europskih zračnih luka. Dakle, 1% zračnog prometa, on to ni na koji način ne može ugroziti tržišnu utakmicu Dakle, regije i građani sada mogu slobodno odlučiti žele li iskoristiti javni novac da bi poduprli ove zračne luke. To je uključena i operativna pomoć. Za luke, dakle već smo donijeli 30 odluka, znamo koji su kriteriji potrebni e, i nalaze se u uredbi. Europska unija može Eh, uložiti su do 150 milijuna eura u eh, morske luke i 50 milijuna eura u luke na unutarnjim vodama. To uključuje troškove dređa. Dakle, nekim lukama se to mora poduzimati kako bi vodni putevi bili dovoljno duboki za eh, privez brodova. Dakle, to se jednostavno mora poduzeti ovo jaružanje zato što to je to važno za njihovu funkcionalnost zbog e, samog njihovog položaja. Dakle, oni moraju to poduzimati kako bi uopće ostali luka, kako bi se u tu luku moglo pristupiti. I na koncu, uvezano uz ovu uredbu o općem skupnom izuzeću, mi smo se pozabavili i područjima sporta i kulture. Vrlo često one ne potpadaju pod pravila o državnim potporama, tek nekoliko velikih projekata ulazi u to i sada će još biti potrebno još manje odobrenja za ta sredstva. Znam da se ovaj odbor jako zanima za pitanja najudaljenijih područja. Riječ je o dijelovima Europske unije koji se suočavaju sa velikim izazovima. Neka od njih su udaljena tisućama kilometara od europskog kopna. zato su jako udaljeni od europskog tržišta. Često ovise o tek nekoliko proizvoda. I vrlo često se tvrtke suočavaju sa dodatnim troškovima ukoliko posluju u tim regijama. Uvijek smo omogućavali državama članicama da kompenziraju tvrtke vezano uz ove dodatne troškove, ali u svibnju smo stvari dodatno olakšali. Novim pravilima postaje jasno da države članice mogu kompenzirati tvrtke za sve dodatne troškove s kojima se suočavaju zbog poslovanja sa najudaljenijim područjima. I to mogu činiti u cijelom svom gospodarskom sektoru. Kad nema posebnih izuzeća, zato je sada sustav jednostavniji za države članice. Kako svaku promjenu je potrebna ravnoteža. Kada smo pojednostavili pravila, vlade sada imaju veću odgovornost kako bi se osigurali da ulaganje ne šteti tržišnoj utakmici. Zato je važno da se države članice osiguraju da kada odluče ulagati, da ispunjavaju kriterije koji se nalaze u uredbi, jer to su kriteriji koji vrijede za sve države članice. Drugo, trebaju biti transparentni vezano uz pomoć, odnosno potporu koju pružaju. Svaka potpora veća od 500 tisuća eura mora biti objavljena na internetu kako bi građani to znali, kako bi novinari to moglo pratiti, pratiti, postavljati pitanja, dakle kamo je otišao novac. Zato što je to dio rasprave u demokratskim sustavima, dakle način na koji se novac troši. I zato je važan za transparentnost vlade, dakle oni mogu reći ovo je naša odluka, ovo ovdje je otišao novac, to su jako važni preduvjeti. I, dakle, iznosi već od 150 milijuna eura se moraju ocijeniti s obzirom na učinkovitost. Kako bi građani znali ne samo da se novac troši, nego i da se on troši na odgovarajući način. Regionalna potpora bi trebala stvarati radna mjesta, a ne uništavati ih. Naše regije ne bi trebale davati državne potpore kako bi poticale tvrtke da u jednom dijelu zatvore postrojenja, da smanje broj radnih mjesta kako bi ih e, otvorili na jednom drugom mjestu. Mi zabranjujemo ovakvu vrstu potpore i to još tamo od 2014. Međutim, nova pravila ovdje e, navode obavezu tvrtkama da neće izmjestiti svoje aktivnosti iz te određene države članice nakon što prime pomoć. I ova pravila će nam omogućiti da se lakše nosimo sa ovim e, pojavama. I kako komisija će nastaviti djelovati protiv one državne potpore koja ozbiljno šteti tržišnoj utakmici primjerice kada države članice daju određenu poreznu prednost nekim tvrtkama, dakle to su onda e, izuzeća koje nisu dostupna svakoj tvrtki u tom sektoru, određenom gospodarstvu. I također ćemo se uključiti ukoliko država da znatne potpore energetskim tvrtkama i ukoliko to bude utjecalo na unutarnje tržište kada zaključen. Nova pravila nam pomažu da iskoristimo resurse koje imamo na raspolaganju, dakle koje neće utjecati na tržišnu utakmicu diljem Europske unije. Također ona omogućuje državama članicama da u skladu sa vlastitim dakle e, ritmom odgovornosti utječu na situaciju u onim segmentima gdje je važno ulagati na regionalnoj razini. Nova uredba o općem skupnom izuzeću omogućava e, da se slijede dakle, jasni kriteriji i da se ne mora ulaziti u odnose sa komisijom u tom kontekstu. Mi ćemo voditi računa o mjerama koje mogu utjecati na neravnotežu na tržištu i što može utjecati primjerice na poslovanje a, e, tvrtki. Međutim, jedna stvar je mijenjati pravila. Papir trpi svašta. Koliko želimo da nam građani vjeruju, onda ove mjere moraju biti provedene. Moramo ih koristiti na onaj način na koji su one planirane. I zato je potrebno vremena. Potrebno je vremena da se uopće spozna da su na snazi nova pravila, da ih se počne primjenjivati, a nekada je lakše reći, ma, Europa nam neće dozvoliti da trošimo onako kako želimo. Međutim, sada u većini slučajeva nije Europa ta koja se miješa. To su vaše vlastite odluke. Želite li potrošiti znatne iznose novca na luke, zračne luke, na kulturu, na najudaljenija područja? I mislim da bi demokracije stvari trebale biti tako uređene, da možete dakle preuzeti svoju odgovornost ukoliko time ne štetite drugima. To je jedan od razloga zbog kojeg sam se radovala što ću danas doći pred vas. Zato što mislim da ste vi glavni protagonisti e, ovih provedbe ovih mjera. To je nešto što utjece na stvaran život, što se doista koristi na dobrobit naših građana u svim našim regijama. Dakle, kada ovo pogledate, da vidite primjenu ovih mjera, ukoliko vidite da su ova pravila još uvijek presložena, da su vam potrebni dodatni primjeri ili da je potrebno pojasniti koga zvati ukoliko niste sigurni što učiniti, doista se nemojte ustručavati, obratite nam se. Mi ćemo napraviti nastavak ovih mjera kako bismo omogućili da ova opća jednostavnija pravila e, doista poluče učinak. Zato što će na taj način oni dokazati svoju vrijednost, dakle ne samo na papiru, već u stvarnom životu. Hvala lijepa. Hvala vama, povjerenice. Sada otvaram raspravu za pitanja, sugestije zastupnika članova odbora Regi. Prvi na popisu govornika je gospodin Olbricht. Izvolite. Hvala, predsjednice. Evo imam jedan komentar i dva pitanja. Želim zahvaliti povjerenici na ovome što predstavlja, jer ovdje se radi doista o raspravi o pojednostavljivanju. Često se o tome raspravlja, a i vidimo da se jako često biti samo mijenjaju neke formulacije kao promjena par riječi što ništa ne mijenja, ali ovdje se radi o stvarnom pojednostavljivanju stvarnog života i to je ono što očekujemo Komisija je jasno rekla da ukoliko će se baviti samo velikim, da, da se želi baviti velikim pitanjima, sitne stvari prepustiti drugima. Ja ne želim ovdje pričati priči samo, ali stvari u tome da li je to vidljivo za ljude na terenu i nemam sumnje glede toga da ljudi na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj razini e, znaju o čemu se ovdje radi. Jako je važno objasniti što se radi, što je već napravljeno, što se radi u budući. Zašto? Jer treba donijeti dodatne odluke i naravno tu se radi o političkim odlukama. Dakle, moje pitanje je sljedeća. Jedno je konkretan primjer. Znam da jedan od najpoznatijih primjera bio je stambeno zbrinjavanje u Nizozemskoj. Imali smo tu dva e, dionika tog tržišta u Nizozemskoj. Dvije velike tvrtke koje su naticale i nikom nije bilo jasno zašto oni natječu za to tržište u Nizozemskoj. Nije bilo jasno što se tu dešava. Dakle, da li ovo znači da će se tome stati u kraj? Budite sigurni da mnogi u tom sektoru ne znaju da li će takva praksa biti gotova. To je bio jako dobar primjer nečeg što je što ljudi ne razumiju u potpunosti. Drugo pitanje. Što s koordinacijom različitih politika i povjerenika i svega u komisiji? Da li možemo ovo što ste rekli tumačiti sa da li je to povezano sa državnom pomoći, prihvatljivost, da li je prihvatljivost toga svega povezana s državnom pomoći. Dakle, da li zna, ovo što vi govorite, da li to znači da će se da, će se to odraziti na prihvatljivost e, u socijalnim e, socijalnim stambenim pitanjima. Ja sam bio izvjestitelj za RDF, znate, i znam kako to funkcionira. Jer državna pomoć je jako složena stvar i tako dalje. Dakle, moje pitanje je da li je ovo sve koordinirano. Jedan dio vašeg posla je bavi se kohezijskom politikom, drugi se ne bavi time. Dakle, moramo imati jako jasna pravila što se tiče prihvatljivosti stvari. Hvala. Hvala vam gospodine Albrecht, gospodin Van Milterborg, izvolite. Hvala predsjednice. Najprije u ime kluba zastupnika Alde želim dobrodošli dobrodošlicu povjerenici Vestager. Zahvaliti joj na dolasku i želim naglasiti da ste obavili jako dobar posao u reviziji ove uredbe. Dakle, sad imamo tekst o uredbi o općem e, skupnom izuzeću. Dakle, ovdje se radi o stvarnom tržnom natjecanju između unutarnjih i morskih e, luka. To su neka pitanja kojima smo se bavili na odboru TRAN, e, dakle, čiji sam član također. E, imamo uredbu, dakle, luka. No, trebamo vidjeti kako će to sve se odraziti na praksu. Naravno, tu su još brojne razlike u tome kako razne vlade podržavaju na ovaj ili onaj način svoje luke i s ovom revizijom moramo vidjeti kako će to funkcionirati, osobito što se tiče moje zemlje, konkretno u Nizozemskoj imamo pitanje porezne osnovice, zajedničke osnovice na luke, moramo vidjeti dakle kada se radi o tome kako će ta stvar biti uređena, onda tu se radi o narušavanju jednakih pravila za sve dionike tržišta, dakle tu vidimo konkurentne luke koje ne plaćaju e, taj porez e, na poslovanje, onda imaju prag od 150 milijuna eura i onda te novce koriste kako bi uložili u vlastu luku. Dakle, eto, ja bih htio čuti kako će to konkretno funkcionirati. Isto se tiče i e, zračnih luka postoje neki primjeri luka koje su u području nekih drugih luka i na primjer što se tiče teretnog e, zračnog e, kargo prometa imamo zanimljiv primjer u Mas, e, u Ahenu i to su zračne luke koje su u području nekih drugih zračnih luka i to nije riješeno dakle, pravilima. Dakle, moramo vidjeti kako se takve stvari konkretno rješavaju. Možda se ovim možemo baviti narednih, e, vjerojatno će biti riječ o ovome i narednih mjeseci. Zatim govorite o kohezijskoj politici koja se bavi dijelom i istraživanjem i inovacijom. Imamo ovdje izvješće gospodina Lamija, viske skupine o e, utjecaju europskih programa na istraživanje i inovaciju. Jedna od preporuka tog izvješća tiče se sinergije. Sinergije između Europskog fonda za strateška ulaganja i okvirnog programa. To je tema koja je također pokrivena i uredbom o općem skupnom izuzeću kada se bavite također ovim gornjim pragom izvrsnosti, kako ste ga nazvali. Ovo je nešto se tiče samo malih srednjih poduzeća, no ukoliko želimo doista da europski i nacionalni programi budu bolje povezani sa svim ovim budžetima i da svi dionici mogu iskoristiti ove fondove, onda moramo bolje uskladiti i pravila državnih eh, subvencija, odnosno potpora između EFSU-a i drugih okvirnih programa. Jer mislim da partnerstvo sa sektorom industrije, sa javnim eh, vlastima, da ti dionici moraju biti u stanju sufinancirati projekte koji su od interesa za Europu. Na primjer, imamo 3D printing, eh, printanje, kako dakle, to eh, unaprijediti, unaprijediti u Europi. Zatim eh, kolege iz odbora za proračune tražili su financiranje za podršku ovom ovakvom takzvanom vanguard projektu. Dakle, ako komisija pomaže projekte, zašto onda ne biste uključili i više projekata u koji se bavi istraživanjem inovativnosti unutar EFSU-a i zašto oni ne bi mogli koristiti državnu potporu? I ako trenutno pravila o državnoj pomoći e, predstavljaju prepreku za strateška ulaganja, onda tu imamo zanimljiv prijedlog gospodina Lamija koji želi proširiti izuzeća državnih potpora i za prekogranične specijalizacijske projekte. Dakle, moje pitanje je pod kojim uvjetima to može biti omogućeno u Europskoj uniji. Treće pitanje. Unutar kohezijskih politika imamo europsku teritorijalnu suradnju. Postoje neki konkretni programi? oni doista po mom mišljenju daju dodanu vrijednost Europi. No i oni su suočeni sa problemima državne protpore jer tu smo prekogranični projekti i moraju se moraju surađivati sa različitim vladama. Dakle, kako namjeravate se pozabaviti ovim pitanjem specifične teritorijalne javne suradnje kada imamo različite entitete koji su spremni podržati neke projekte, ali E, ih pokrivaju različite države članice i sustavi, dakle kako im olakšati život kako bi takvi projekti mogli funkcionirati. Zadnja stvar, mislim ovdje na blending, koji će biti jako dobra stvar nakon 25. ali to je izuzetno složno pitanje. Dakle, što vi mislite, što možemo poduzeti kako bismo pojednostavili sustav državnih potpora i kako bismo omogućili da blending postane prava uspješnica. Najljepša hvala i doista se veselim suradnji s vama. jer uvjeren sam da je državna, da pitanje državne pomoći ključno rješenje za kohezijsku politiku i naravno nakon svog ovog rada želim vam poželjeti i jako dobru ljetnu stanku. Hvala. Hvala vama. da e, počet ćemo s ovim preporukama. Gospodin Mansur, imate riječ. P, hvala predsjednice povjerenice. Ja nemam konkretnih pitanja za vas, samo samo želim iskoristiti ovu prigodu i iskoristiti mogućnost koja mi se pruža da podržim svo, cjelokupno vaše djelovanje zadnjih eh, nekoliko mjeseci, a koji su išli u korist najudaljenijih regija. Kao što znate, najudaljenije regije su, imaju, izložene su određenim hendikepima zbog svoje izoliranosti, a eh, odluke koje ste donijeli imale su pozitivan utjecaj na te najudaljenije regije. Znate da članak 349. ugovora o funkcioniranju Europske unije se dovoljno ne iskorištava. Želim reći sljedeće. Vi ste umjeli maksimalno to iskoristiti jer ste znali posegnuti za njim zadnjih nekoliko tjedana. I raduje me, dakle, što je komisija donijela odluku u prosincu 2016. godine koja je omogućila francuskoj vladi da dodijeli omotnicu 38 milijuna eura proizvođačima šećerne trske. Kao što znate, oni su suočeni s jako žestokom konkurencijom i važno je dakle bilo da omogućite da to omogućite što više imajući na umu specifičnost eh, najudarenih regija u petom mjesecu želim zahvaliti na angažmanu Europske unije i vašem osobnom angažmanu eh, koji su išli na korist eh, poduzeća, prekomorskih poduzeća i konačno doista me raduje kakvoća dijaloga koji ste omogućili nama, zastupnicima prekomorskih područja i nadam se da ćemo i dalje moći tako kvalitetno surađivati. Najljepša hvala. Najljepša hvala, gospodine Marže, izvolite imate riječ. Hvala, predsjednice. Povjerenice, hvala vam na dolasku na ovaj susret i razmjenu gledišta. Europska komisija promijenila je svoje stavove i prešli smo sa sustava notifikacija na sustav na drugi sustav. I moram reći ovdje da se radi o pragmatičnom pristupu i povjerenju i sustavu pojednostavljivanja. Dakle, to su tri ključna e, elementa koja su izazvala ovu promjenu. No, mi smo ovdje na odboru za regionalni razvoj, odbor regiji i bit će vam jasno da što se nas tiče državna potpora i dalje je od ključnog značaja kako bismo ostvarili ciljeve kohezijske politike i kako bismo omogućili da kašnjenja budu sve manja i da se unaprijedi konvergencije. Zato imam pitanje koje se tiče budućeg rada Kolega Manskur spominjao je ultraperiferne, odnosno najudaljenije regije. I želim podržati sve što je rekao. Znate da u prekomorskim područjima postoje monopolističke situacije koje uveliko narušavaju ciljeve borbe protiv konkurencije. To nanosi veliku štetu razvoju tih regija i u biti ugrožava ciljeve koje si je zacrtala komisija glede razvoja najudaljenih regija. Mislim da je vrijeme da se suočimo s tim monopolima. Znam da vi imate dovoljno hrabrosti za to, imajući na umu hrabrost koju ste pokazali u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza kada ste nametnuli e, globe bez presedana Google, i Apple i mislim da e, najudaljenija područja i prekomorska područja imaju potrebu za takvom hrabrošću e, u borbi protiv monopola koji su više dugo traju. Dakle, zaključno želim reći da podržavam pragmatične odluke koje se temelje na povjerenju i pragmatičnom pristupu, no smatramo da su države i dalje nužne njihovi poticaji kako bi se ostvarila i napredovala kohezijska politika. Mi ćemo imati posla s budućim uredbama za razdoblje od 2020 do 2027. i ova promjena politike, koja je važna promjena politike, ne bi smjela ugroziti, ubiti ciljeve koje imamo kako bismo ostvarili tu konvergenciju. Hvala. Hvala vama. Gospođa Vana, izvolite imate riječ. Hvala predsjednice, hvala povjerenice na ovoj razmjeni gledišta i na detaljnom uvodnom izlaganju o uredbi o općem skupnom izuzeću. Doista cijenim sve što ste rekli o tome da papir trpi, ali moramo pridobiti povjerenje naših sugrađana i to je nešto čime se mi bavimo ovdje u regionalnoj i kohejskoj policiji, ali to znači da i mi moramo biti dosljedni s politikama, a ne samo držati se pravo tržišnog natjecanja, već moramo biti koherentni dosljedni u okviru svih politika Europske unije. Imajući to na umu, najprije želim podržati ovo što je rekao gospodin Olbricht glede stambenog zbrinjavanja Ja sam iz Austrije, iz Beča i odluka Europske komisije za davanje državnih potpora samo takozvanim najugroženijima u okviru postupka stambenog zbrinjavanja izazvala je veliku razdraženost u Beču jer u Beču kao i u drugim državama članicama poput nizozemske kao što je rekao gospodin Albrecht to bi značilo da moramo u potpunosti promijeniti naš sustav stambenog zbrinjavanja koji nije utemeljen na dokazivanju prihoda, već socijalne mješavine u tom stambenom zbrinjavanju i ograničiti sustav državne pomoći samo na prihode u potpunosti bi narušilo naš sustav stambenog zbrinjavanja u Beču. Dakle, možete li nam reći da li uredba o općem skupnom izuzeću, da li se tiče i ove teme stambenog zbrinjavanja? Zatim, želim također reći da pozdravljamo mjere koje za cilj imaju pojednostavljivanje regionalnih poticaja u okviru uredbe o općem skupnom izuzeću, osobito da pružajući jasnu definiciju e, slabo nastanjenih područja i bilo bi dobro da imamo do, bolju e, definiciju premještanja kako bismo pre, premjestili ljude u zadnje, da vidimo kako, kako, šta je bilo sa ljudima u zadnje dvije godine. I bilo bi dobro da se spriječi dakle, taj shopping e, za subvencije, hodanje za subvencijama u biti. i nećete biti iznenađeni ako vam kažemo da mi kao zeleni e, odbacujemo potpunosti prijedlog e, izuzeća za regionalne zrakoplave nad sektor e, zrakoplovstva je jedin, jedan od rijetkih sektora gdje, gdje se bilježi još uvijek porast stakleničkih plinova a to izlači korist od glavnih izravnih i neizravnih e, subvencija. Na primjer, imaju izuzeće od plaćanja poreza na goriva i PDV-a na pregranične letove. Na primjer, to, e, to se iznos toga se procjenjuje 30 milijardi eura godišnje, to je ogromno izuzeće. Zatim zrakoplovstvo je također izuzeto od ETS-a. Dakle, olakšavanje e, subvencije regionalnim zrakoplovstvom zračnim lukama e, može izazvati dodatno zagađenje i narušava, nanosi štetu održivim vidovima transporta kao što je željeznica. I tim prije što je Europski revizorski sud jasno ukazao u svom izvješću za 2014. da subvencije Europske unije za zračne infrastrukture nisu dobro isplativi imamo i suviše velik broj zračnih luka koje su preblizu jedne drugima, koje se financiraju. I samo pola e, analiziranih e, zračnih luka e, su poboljšale svoje usluge koje pružaju putnicima. Tako da mislim da bismo morali isključiti loša ulaganja i postarati se da naše odluke o ulaganjima budu u potpunosti sukladne s našim međunarodnim međunarodno preuzetim obvezama kao što su COP21 i ciljevi za zaštitu klime i e, energiju za 2030. Jedno od najvećih ostvarenja u regionalnoj politici za ovo programsko razdoblje bilo je stvoriti takozvani negativni popis Dakle, ono što, u što se ne smije ulagati, jedan je, kao prvo, imamo e, nuklearne infrastrukture i e, drugo, e, neisplative zračne luke. Mislim da bismo to trebali, na tome trebali inzistirati i proširiti to, a ne stvarati popise izuzeća za regionalne zračne luke. Moje pitanje je sljedeće, dakle, da li ste napravili utjecaj, e, studiju utjecaja na okoliš za e, prije što se dodjeljuju bilo kakve subvencije? Hvala. Hvala lijepa. Sljedeće pitanje je gospodin Kocolina, izvolite. Hvala lijepa na svemu onome što radite. S naše strane, sa strane parlamenta, prije ovog odbora. Zaista e, vas postičemo da nastavite s ovim radom. I to ne samo zbog njegovih specifičnih aspekata, već e, zato i da date identitet tom europskom projektu. Čini mi se da to shvaćamo tek kada smo u recimo kriznim trenucima, ali ova tema zaista oblikuje ideju Europe koja je bliža građanima, bliža svim gospodarskim dionicima i europskom građanstvu. Imam jedno pitanje, prvo je više općenite prirode, a to je, vi ste krenuli s mnogo izravnih programa u kojima je komisija u prvom planu obzor e, kozme i tako dalje. I to je značajan napredak. E, kao što i skupina za pojednostavnjivanje kaže da e, tu vidimo vezu za one politike koje su vezane za neizravne politike, dakle za strukturne fondove i e, moramo vidjeti postoje li razlike između izravnih programa Europske e, unije i onih politika vezane za strukturne fondove gdje su u prvom planu iznad svega lokalne ustanove. Dakle, čini mi se da je to prva tema koja bi se trebala negdje općenito revidirati. A drugo pitanje vezano za velike infrastrukture, drugim riječima luke i zračne luke. U tom okviru smo s godinama razvili ponajprije u Europi i u nekim dijelovima Europe posebne gospodarske zone što je zapravo e, dovelo do nelojalne konkurencije između vrlo različitih područja. Te posebne gospodarske zone, naročito one vezane za velike lučke infrastrukture, a naročito na sredozemlju, tu bi se možda mogla odrediti jedna uređenija, urednija politika komisije, jer luke se nalaze u situaciji u kojoj je konkurencija ogromna. One mogu biti u funkciji razvoja naših teritorija od Grčke do Španjolske ali mislim da je važno da treba to pomno proučiti. Osim toga, deblokirali smo dosta novca, 150 e, milijuna. Ja sam inače iz Napulja, a e, Luka u Napulju je 10 godina bila blokirana jer je imala program ulaganja od 250 milijuna. I bilo je nemoguće ne otvoriti sukob s vama, s komisijom e, i e, sada, zahvaljujući ovoj novini od 150 milijuna, sljedeći će programi se moći ubrzati i moći ćemo dobiti lokalne izvore financiranja. Dakle, to je vrlo važno to što radite. Evo, htio sam se zapravo zaustaviti na ove dvije primjedbe, općenite primjedbe koje su dakle vezane za rad u odboru regije. Hvala sada gospođo Damato. Hvala predsjedniče, hvala povjerenici što je došla na naš sastanak i što nam je ilustrirala različite norme vezane za e, državne potpore i kohezijsku politiku. Sredstva iz kohezijskih politika podvrnuti su pravilima državnim potporama i ne smijemo zaboraviti kada se radi o normama o državnim potporama. E, tu su državne politike one koje mogu dovesti do rizika, a e, revizori se e, mogu lako zabuniti i zato je vrlo potrebno da dođe do pojednostavnjenja. U izvješću iz 2016. gdje sam ja bila izvjestiteljica koja se bavila pitanjem konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, usvojen je i stavak u kojem se poziva komisiju da odredi uvjete državne potpore koje neće biti diskriminirajuće odnosu na mala i srednja poduzeća, koje su dakle u skladu politike uključivosti poduzeća i e, poziva se dakle upravo na ovu uredbu o e, izuzećima i e, tu se izdvajaju sredstva vezane za mala i srednja poduzeća u pravilima državnih potpora. molim vas na osnovu čega ste donijeli odluku da EFSU ne bude u um, pravilima vezanim za državne potpore. Podsjećam sve da mm, e, e, um, obilježja efsu neće niti izračunate u europskom semestru. Hoće li tako biti i u drugoj inačice EFSU-a? i e, kako je to vezano za državne potpore i kako se to može primijeniti bilo za kohezijsku politiku, bilo za EFSU. Sve to određuje e, i činjenica da 98% poduzeća u Europi e, i 98% gospodarstva u Europi je u rukama malih i srednjih poduzeća. Ne bismo dakle trebali raditi njima na uštrb, ali ja sam ovdje uočila da velike tvrtke, velike industrijske tvrtke e, koje su one koje sve svega najviše i zagađuju, one zapravo guše mala i e, srednja poduzeća. I upravo u tom času je to komisija se ponaša na ovaj način. Oprostite što će moje specifično i konkretno e, poduzeće se odnositi na tvrtku iz grada u kojem ja dolazim, dakle željezara u Tarantu koja je dakle dobila ilegalna sredstva prošle godine u vidu potpora. I e, kako će mjere poduzeti Europska komisija mjere borbe protiv trustova e, s obzirom na ovaj slučaj? Jer mi ovdje E, rasprodajemo Indicima i Kinezima sektor željezara, a istovremeno ne štitimo građane. Mi toj e, tvrtkvi e, jednostavno prepuštamo dakle te sredstva talijanskoj državi a zanima me kako će se postići da indijski vlasnici e, se ponašaju u skladu s pravilima jer mi talijanskim građanima drugim riječima i europskim e, građanima prepuštamo da e, poboljšaju situaciju, ne znamo s kojim sredstvima, ali ona je dobar e, ispe, aspekt dajemo indicima. Drugim riječima, loš dio tvrtke prepuštamo talijanima, a dobar indicima. Hvala. Sada gospodine Bogović, izvolite. Hvala lijepa. Puno hvala na svim ovim izmjenama koje ste unijeli u područje državnih potpora. Mislim da se radi o dobrim izmjenama. Svi oni koji rade na terenu dobro poznaju pravila i koja su vezana za zračne luke i za luke. Dobili smo sredstva iz Evropske unije. Ja sam se time bavio i kolega Andrej Novakov je zamolio da vam postavim pitanje mm, biste li mogli u vašem prijedlogu unijeti izmjene vezane za velike projekte? E, da se to unese u uredbu o izuzećima vezane za kohezijsku politiku, primjera radi isto tako i u politike E, u području telekomunikacija. Dakle, namjeravate li možda i neka druga područja u to uključiti, naročito ona gdje se ranije našlo na poteškoće? Druga stvar e, na koju se želim usvrnuti je ona o temi koju je evocirala kolegica Damato, naime mala i srednja poduzeća. Nije uvijek ne provjerava se uvijek mogućnost e, odnosno odovoljavaju li oni uvjetima, naročito kada to e, uspoređujemo s drugim, e, s drugim programima. I isto tako zanima me ovo mješoviti izvor financiranja, takozvani blending. Što je s tim? Hvala lijepa. Hvala, želimo vas pozdraviti ovdje povjerenice. Moram reći da se pozitivno mogu izraziti ovim promjenama vezanim za luke i zračne luke, jer to pojednostavnjivanje jednostavno će otvoriti radna mjesta, privući ulaganja, poboljšati infrastrukture i omogućiti poslove malim i srednjim poduzećima. To je jako, jako važno za moju zemlju, za Grčku, jer mi imamo jako puno otoka na kojima ima jako puno luka i zračnih luka. To otvara puno toga, puno mogućnosti za Grčku, puno više nego li za Austriju. Smatram da zahvaljujući tim promjenama da ćemo moći e, luke i infrastrukture uključiti. One dakle e, imaju mnoge e, ekonomske aktivnosti i e, moći ćemo osim toga e, uložiti i u neke dodatne strukture, primjerice dizalice u lukama, e, povezivanje sa željezničkim infrastrukturama. I tako ćemo bolje štititi okoliš i to u praksi, a ne samo na riječima. Također smatram da je potrebno imati sustav nadzora državnih potpora. Taj se sustav treba e, informatizirati, taj postupak moramo dovršiti. I e, mislim da se svi moraju modernizirati, moramo tražiti od svih država članica da nam kažu da se više usmjere na pojednostavnjivanje kako bi ovaj sustav zaživio. Hoće li pan europski sustav ovako pojednostavljen vama omogućiti učinkovitiji nadzor. Drugo pitanje u ime kolegice Martine Anderson. E, to je pitanje o skandalu RHI. Znam da je ona s vama razgovarala. Radi se o slučaju korupcije koji je zapravo koštao na desetke milijuna i koji se vrlo negativno odrazio na Sjevernu Irsku. Imate li možda novih informacija o tome te e, možete li to priopćiti kolegici Martini Anderson? Koliko znam, ona vas je zatražila e, suradnju na tom planu. Hvala lijepa. ovo su sva pitanja odbora regije. Ja bih imala pitanja, međutim nemamo više vremena za to, ali moje su kolege već postavile neke od njih. Ipak moram vas pitati, mislite li da bi bilo moguće e, nastaviti sa e, kampanjom informiranja Naravno, za, e, naročito za ona tijela koja upravljaju strukturnim fondovima jer naime sve promjene vezane za državne potpore su one o kojima oni moraju znati jer njima upravljaju. Hoćete li ih nastaviti informirati i o svim budućim promjenama? To je vezano za jedno od vrlo bitnih pitanja o kojima razgovaramo na ovom odboru. Jedan od kolega već je spomenuo, govorimo o mogućnostima komplementarnosti i sinergija među različitim financijskim instrumentima u EU, kao što su fond fondovi i mm, EFSI. E Ali ovdje se otvaraju mogućnosti i za druge kombinacije. Bilo bi vrlo važno da imamo jednaka ili slična pravila kada se radi o državnim potporama. Želimo li ostvariti u budućnosti sinergiju među različitim fondovima, naročito ako želimo privući ulaganje iz privatnog sektora i na taj način eh, dobiti dodatna ulaganja za javne projekte u Europi. Ovo je posljednje pitanje s moje strane. Izvolite sada, imate riječ da odgovorite na pitanja. Nadam se da ću biti u mogućnosti odgovoriti na dio tih pitanja. Većina vas će smatrati da mu neću u potpunosti odgovoriti na ta pitanja pa e, se nadam da ćemo se ponovno susreti, bilo osobno, bilo ćemo nastaviti u e, pisanom obliku. I sve ovo što radimo, radimo za građane. Imamo e, forum na visokoj razini gdje visoki dužnostnici, ministri ili državni tajnici se sastaju da govore o e, bitnim pitanjima. Oni se nakon toga dijele u radne skupine kako bi se s državama članicama govorilo o funkcioniranju toga, kako se stvari mijenjaju i što radimo u tom smislu. Radimo što najbolje možemo. Izradili smo model e, koje države članice mogu koristiti e, kako bi lakše objavljivali o tome kako koriste novac poreznih obveznika i na taj način novinari to mogu koristiti da lakše usporede što se radi na različitim mjestima. Dakle, pokušamo učiniti što više možemo kako bismo situaciju olakšali. Ako smatrate da postoji skupina dionika koji bi mogli biti zainteresirani e, za e, to da im organiziramo seminar, a naravno ako se bave državnim potporama. Uglavnom možete nas kontaktirati i to ćemo učiniti. Trebate također e, znati da se mi ovdje bavimo državnim potporama koje narušavaju tržišno natjecanje. Jer mi nemamo ništa protiv državnih potpora kao takvih. Europske države troše zaista jako puno novca za različite svrhe ulaganja, e, sustave potpore i tako dalje. Prema tome, mi nismo protiv državnih potpora koje su smislene. Ovo je jednostavno načinjeno kako državne potpore ne bi išle na štetu e, tržišnog natjecanja. Recimo, multinacionalne tvrtke ne bi smjele imati se aktivnu prednost koje manje tvrtke, samostalne tvrtke ne bi mogle dobiti u e, njihovoj zemlji. U Belgiji su imali program koji je bio isključivo namijenjen multinacionalnim tvrtkama, velikim ili europskim, ali ne samostalnim poduzećima. A kao što ste ispravno rekli, okosnica europskog gospodarstva su mala i srednja poduzeća koja plaćaju poreste, otvaraju radna mjesta, uzimaju e, uzimaju e, šegrte. Dakle, moramo to e, dati na raspolaganje i malim i srednjim poduzećima. Oni su sada predmet uredbe o općim izuzećima. I dakle, moramo to riješiti. A sada ću odgovoriti neka od konkretnih pitanja. Pitanje o stambenom zbrinjavanju. Komisija se u to umješala radi žalbi. Moramo odgovoriti onima koji se žale. Ponekad se komisija morala baviti i pitanjima kojima se zapravo nije trebala baviti. Netko nešto uoči i onda se žali nama. Sad smo sve to riješili i ne bavimo se ovdje definicijom onoga što je socijalne prirode, niti mi diktiramo cijene. Međutim, ono što uzimamo u obzir jest jedna e, društvena pomješanost. Ono što je za nas glavno jest da se može u nečemu prepoznati socijalni cilj, a e, da to ne bude u konkurenciji sa e, privatnim graditeljem koji prima e, državnu potporu. Dakle, treba znati zašto se žele uložiti u socijalne stanove. Želite da četvrti budu raznolikije, kako u njima ne bi e, stanovali isključivo ljudi koji imaju vrlo malo novca ili pak oni koji su e, ga imaju jako puno. Dakle, to e, ulazi u odredbe općeg ekonomskog interesa i u tom smislu sve je ovo u potpunosti legalno. Sljedeće pitanje je bilo je o strukturnim fondovima i sinergijama. O tome dijalog mora ostati otvoren. Htjeli bismo dobiti konkretne primjere o tome gdje u našem sustavu pravila postoje prepreke Vrlo često e, tamo gdje se e, definira ono što jest, a ono što nije državna potpora, jako malo projekata će se u budućnosti morati podastrati komisiji kako bi komisija odobrila. Prema tome mi moramo problem dovoljno opisati jer zapravo smatramo da ćemo se u budućnosti baviti sa jako malo toga. Zapravo ne vidim niti jedan konkretan primjer gdje bi državna potpora blokirala neki projekt. Jako je dobro ako imate konkretne primjere kako bismo vidjeli je li problem možda u našim eh, metodama rada ili pak s pravilima. Što se tiče izvrsnosti, mi smo vrlo jasno rekli da želimo to primijeniti. A ta potvrda izvrsnosti je važna. Važno je da oni koji se kvalificiraju za to, udovoljavaju uvjetima projekata, ima dovoljno, ali nema dovoljno novca da se oni financiraju. I ovo je upravo prilika da države članice, ako to žele, E, njih podrže. Što se luka tiče, luke su jako, jako različite. To je ljepota Europe da smo tako raznovrsni i nisu sve luke međusobno u konkurenciji. Neke luke su jako lokalne prirode, samo u njih zalaze lokalni ribari, što nije isto ako e, se u nekim lukama imate preko oceansku eh, promet robom. Dakle, to su jako različite situacije i nisu nužno svi međusobna konkurencija. Ali kad konkurencije ima, ona mora biti pravična. I tu se upravo bavimo privatnim aspektima E, privatnim tvrtkama u tim lukama i e, moramo znati kakve su računi. Oni moraju biti zasebni između javnih tvrtki i privatnih tvrtki. Tu su stvari kojima se jako pomno bavimo jer s vremenom moramo imati e, poštenu konkurenciju. Ono što se s time primijenilo jest da sada imamo određene troškove koje dopuštamo. E, a to su e, troškovi za e, vađenje mulja i šljunka s morskog dna. Jer iz nekih geografskih razloga morate tako postupiti u određenim lukama i tako se to radi već dugo to je jednostavno nešto što je obvezno, bez obzira na to koliko ste konkurentni, koliko poreza plaćate, ali morat ćete jednostavno e, e maknuti sve naslage s morskog dna, u protivnom će ta luka postati preplitka. E, puno smo o tome razmišljali. E, mi dopuštamo samo neke marginalne stvari jer mi dopuštamo da države članice preuzmu e, svoj e, odgovornost. Sad neki kažu da onda nećemo dopustiti državama članicama da neke luke ili zračne luke razviju. Mi jednostavno kažemo odlučite sami, ali morate slijediti iste kriterije e, koje i druge države. I postoje točno razrađena pravila o tome u ovoj uredbi o izuzećima, skupnim izuzećima. isto vrijedi, isto tako i za područje koje pokrivaju e, zračne luke. Dakle, ponekada konkurencija postoji, ali ponekad postoje i druga zračna luka koja je vrlo blizu, ali se bavi sasvim drugačijom vrstom prometa, recimo samo lokalnog prometa. U tom smislu odgovaram gospodinu Omržeju, jer e, morate e, razmatrati stvari i u drugom svjetlu, a ne samo svjetlu tržišnog natjecanja, već e, isto tako i dobre povezanosti. Što se tiče e, okoliša, utjecaja na okoliš, e, mi o tome ne odlučujemo kada odobravamo državne potpore. E, to je nešto što moraju napraviti i same države članice u trenutku kada e, izrađuju program državne potpore. Dakle, to je u rukama država članica. Mi se time samo bavimo kod puno većih projekata, na primjer kada se radi o energetici. Tu gledamo narušava li to tržišno natjecanje ili ne. Ostalo treba napraviti država članica. Sljedeće pitanje odnosilo se na posebne gospodarske zone. E, o tome ću e, rado govoriti naknadno, jer one e, imaju svoje opravdanje, ali opravdanje nikada ne može biti izbjegavanje plaćanja poreza, jer u tom slučaju one postaje iz krivih razloga. E, takve e, zone je nešto vezano za zabranu premještanja. Razloga zašto smo uveli rokove je taj da ne želimo da se prestane sa zapošljavanjem dvije godine prije i dvije godine kasnije. Zašto? Zato što s vremenom postaje sve teže reći da je to zbog premještanja. Možda ćete morati e, zatvoriti neka radna mjesta zbog situacije na tržištu. Nemate primjer jednaki udio na tržištu. Postaje sve teže reći da je to bilo baš zbog premještanja. Ali to je naravno tema koju ćemo jako pomno pratiti kako bismo izbjegli da se pravila izvrdavaju i kako e, se novac poreznih obveznika ne bi koristio kako bi posjecao tvrtke da iz jedne europske regije prebace e, neku tvrtku u drugu europsku regiju, a usput da se ugasi 20% radnih mjesta. Oni naravno mogu premjestiti aktivnost iz jednog dijela Europe u druge, ali ne novcem poreznih obveznika. I to je ono što ljudi žele vidjeti. Što se tiče različitih fondova, EFSI, CFE i različitog načinja rada. Što se tiče EFSU-a, e, to e, pitanja državnih potpora samo su tu ako država žele kofinancirati. To nije pojednostavljena e, postupak koji smo mi napravili, ali je nešto što omogućuje e, da stvari idu brže, jer EFSU je tu da pomogne privući ulaganje u Europu kako bismo premostili krizu. Ali e, ako država članica tu želi investirati, to vrijedi za EFSU i za CEF. I potpora koja nije ona, koja eh, je tu u klasičnom smislu, a e, isto tako to može ulaziti i u druge kategorije, pa onda država članica tu može napraviti što želi i mislim da je to važno i to je također nešto o čemu ćemo morati govoriti naknado. Mi u komisiji pokušavamo sve jako dobro koordinirati sa kolegicom Violetom Bulc često sam u kontaktu po pitanju luka i zračnih luka. Naravno, ona mora znati što ja radim i obrnuto i surađujem i s Korinom Krecu koja vam je dobro poznata kako bismo se uskladili u našem radu. Što više iskustva privučemo, to države članice bolje rade same i tu e, više možemo sve pojednostavniti. I posljednja poruka koju želimo odaslati je da smo uspjeli ostvariti i stvarne promjene. Po pitanju najudaljenijih regija, neki kažu da su zato neki sektori isključeni, pa to nema smisla, to je tek birokracija i samo se situacija tu e, otežava. Ne, zato smo uključili baš svaki sektor. Još uvijek možete imati neke posebne programe, dodatno, ali u osnovi svi trebaju biti uključeni kako bi se smanjila birokracija i kako bi situacija bila glatka, kako bi države članice mogle odrediti da im je to prioritet i to iz dobrih razloga. Zaista ćemo se pobrinuti da ovo zaživi u najudaljenijim područjima. Svi smo svjesni poteškoća koju oni tamo imaju. E, naročito e, što se tiče dolaska na tržište e, iz e, mnogih razloga to je udaljenost je velika i zato su i troškovi prevoza veliki dakle zato smo i unijeli tu veliku promjenu o ovu uredbu izuzećima Velik broj izmjena vezan je i za činjenicu da želimo da države članice stvari više preuzme u svoje ruke. Želimo na osnovi naših iskustava pojednostaviti pravila, ali onda moramo imati jasne kriterije koje države članice trebaju slijediti, međutim same. E, znam da postoji i mentalni e, cijena transakcije E, u činjenici, samo činjenici da se morate e, morate surađivati s komisijom. Mnogi smatraju da je to jednako velik zamah kao i samo financiranje, pa se zbog toga nikada na to ne odlučuju. I zaista želimo da svi vi omogućite da e, države članice koriste ove odredbe i da ako žele ulagati, da mogu ulagati. Mi smatramo da 95 posto e, državnih potpora su one o kojima države članice mogu odlučiti same. I nikada ne smijete smatrati da se nešto ne može napraviti radi Europske unije. To ako tako što čujete, onda zaista trebate postaviti pitanje o tome i trebate se uvjeriti da to nije zato što oni zapravo ne žele e, uložiti. I zaista bih vam bila zahvalna za slučaj da imate primjere, da se možda sastanemo za godinu dana i da raspravimo o ovim pitanjima, da vidimo koliko smo daleko došli. I nemojte se suzdržavati, e, postavite pitanja, dajte komentare i naravno želimo konkretne primjere jer nam oni omogućuju da e, puno bolje E, sve ovo razmotrimo, nego li ako sve zadržimo na jednoj općenitoj, abstraktnoj razini. Evo, hvala lijepa na ovoj razmjeni mišljenja. Thank you hvala vam, povjerenice. Hvala vam na ovo izuzetno kompetentnom izlaganju. Doista će nam biti zadovoljstvo ostati u kontaktu i uskoro vas ponovo pozvati. Mi se nastavimo zanimati za ovo područje. Ostaćemo u kontaktu. Hvala lijepa. Well, we uh, Dobar dan, nastavljamo današnji sastanak uh, sa sljedećom gošćom. Drago mi da ćemo održati razmjenu gledišta sa povjerenicom Kretu, dakle povjerenicom za regionalne politike, regionalni razvoj i tema ove rasprave jesu nedavni razvoj i budući razvoj kohezijske politike. <laughs> Ovo nam je doista naše područje, nismo mogli naći bolju temu. Održali smo niz događaja tijekom zadnjih nekoliko tjedana, uključujući naš kohezijski forum, sedmi po redu. Održali smo raspravu na plenarnoj sjednici o dokumentu dakle, koji razmatra budućnost financijskih politika Europske unije, uključivši kohezijsku politiku. I rado ćemo evo, od vas saslušati neke eventualne novosti, te vaše gledište vezano uz ove najnovije događaje i vezano uz budući razvoj kohezijske politike. Izvolite, imate riječ. Mikrofon, govornica se ne čuje. Good morning and I Dobro jutro, jako sam e, zadovoljna što sam vas se mogla pridružiti danas na sastanku i hvala vam e, na pozivu. Kao što je rekla gospođa e, predsjednica, ovo je doista sjajan trenutak za raspravu. Sad imamo dakle sve ideje izložene i možemo porazgovarati o budućnosti kohezijske politike. Jako dobro znate da će idući mjesec biti ključan kada je riječ o oblikovanju kohezijske politike za razdoblje iza 2020. I kao što je rekla gospođa Mihajlova, unatrag nekoliko tjedana smo održali nekoliko značajnih događaja koji su važni za našu politiku, dakle kohezijski forum, Dakle, potom dokument e, o budućnosti europskih financija, te preporuke skupine na visokoj razini vezano za pojednostavljivanje pravila za korisnike. Ovu smo grupu osnovali na početku mog mandata i oni su izradili određene preporuke za ovo programsko razdoblje koje se nalaze u e, prijedlogu Omnibus, očekujemo da će to uskoro usvojiti parlament i vijeća, također su izradili preporuke za sljedeće programsko razdoblje. Evo nekoliko riječi upravo o ove tri točke, dakle nekoliko riječi o kohezijskoj politici. Sa zadovoljstvom sam primijetila da je kohezijski e, forum otkrio da postoji veliki konsenzus, e, da je potrebna ambiciozna reforma, kontinuitet, on to je prijeko potrebno. Također je potrebna ravnoteža između želje za modernizacijom politika i nastojanjem da ne preopteretimo e, korisnike, da ne unosimo zbunjujuće promjene svakih sedam godina i tu dolazim do drugog razvoja događaja. Dakle, to je dokument za razmatranje od strane komisije o budućnosti europskih financija. Kao što znate, zadnji u seriji pet dokumenata koji se žele potaknuti rasprave prije usvajanja dakle bijele knjige, odnosno nakon usvajanja bijele knjige e, prošlog ožujka. To su dakle scenariji koji se nalaze u drugom dijelu dokumenta. Međutim, one su ilustrativne prirode. I sada vidimo otprilike kako možemo započeti rad, ali nije rečeno da će tako i e, biti. Možda ćemo tu morati kombinirati stvari. Dosta toga ovisi i o vašim stajalištima i o raspravi koja će se održati u Europskom parlamentu. Za mene ključni dio ovog dokumenta jest ono što prethodi scenarijima. Kad manje je novca, a tamo možda ćemo učiniti više, to je jednostavno činjenica. I morat će se donijeti neke teške odluke. Dakle, treba ćemo odrediti sredstva za prioritete i treba ćemo i smanjiti neke ambicije. U tom dokumentu e, se navodi što bi trebao biti budućnost europskog proračuna u smislu novih izazova s kojima se moramo nositi, migracija, obrana, a da istovremeno zadržimo i fokus na postojećim prioritetima kao što su gospodarstvo, dakle teritorijalna kohezija. Također tu su poticaji za provođenje strukturalnih reformi, dakle prelazak na održivije modele razvoja, i moramo se također u, moramo također omogućiti da svi europski fondovi djeluju zajedno u tom smislu. Imamo tu veliku u e, potporu jedinstvenog seta pravila, ali možemo vidjeti na koji način ćemo uspjeti promicati te ideje. I sve ovo će proći velike testove, dakle, morat ćemo dokazati tu evropsku dodatnu vrijednost naših politika, dakle, za sve na što trošimo Dakle, dokument o budućnosti europskih financija, on sadržava dakle načela vezana uz dodatnu vrijednost i tu to odlučujući e, čimbenik za budućnost određivanja financijskih potreba. Međutim, danas postoji dosta definicija te evropske dodatne vrijednosti. Sigurna sam da svatko ima vlastitu definiciju. A ne za mene to znači primjenjivati načelo subsidijarnosti vezano uz trošenje europskih fondova. Oni bi trebali intervenirati kada je njihov učinak veći nego da je to prepušteno samo nacionalnim i regionalnim e, vlastima. Uz njih se može iskoristiti, odnosno ispuniti ciljeve iz osnivačkih ugovora, dakle teritorijalna kohezija, društvena i ekonomska kohezija. Potom je tu dakle evropska dimenzija, prekogranične veze, suradnja, ulaganja u jednoj regiji, u jednoj državi članici koje podupiru makroekonomsku stabilnost, te povećanje dakle gospodarske aktivnosti cijele unije. I dakle, uz istovremeno poštovanje naših temeljnih e, sloboda. Među ostalim kriterijima tu su e, dakle tu su, tu su dakle na raspolaganju e, odredbe koje se tiču različitih proračuna, uključujući one za kohezijsku politiku. Iz toga je jasno da smanjenje divergencija, dakle između i unutar država članica, ostaje ključni uvjet e, za visoko konkurentno e, tržište na kojem će se bilježiti i provoditi dakle socijalni napredak. Također, ovo je od ključne važnosti za europodručje. Tu divergencije mogu dovesti u pitanje budućnost ekonomske i monetarne unije. To, mi tu imamo čitav niz ideja za budućnost kohezijske politike. Više fleksibilnosti, da bismo mogli odgovoriti dakle, na hitne, hitne situacije. Imali smo već ovaj slučaj Caterpillara u Valoniji, u Belgiji. I zato je važno ovo načelo fleksibilnosti kako bismo mogli pomoći regijama koje, evo, iako su bogate, mogu biti pogođene ovim e, neočekivanim situacijama. Da smo bili na kraju programskog e, razdoblja, pitanje je bismo li, bismo imali novca, ali evo, bila, sreća je bila da smo bili na sredini tog e, razdoblja i dakle zato je važno ovo pitanje fleksibilnosti. Potom tranzicijsko prijelazno razdoblje između programskih razdoblja, bolja koordinacija, to je ono što je potrebno, dakle maksimalno korištenje raspoloživih instrumenata. Potom moguća povećana stopa nacionalnog sufinanciranja kako bi se dakle pojačao ovaj osjećaj vlasništva država članica, kako bi se poboljšala javna ulaganja, potom pojednostavljivanje, jedinstveni fond za ulaganje, revizija kriterija za dodjelu sredstava. Znate jako dobro i u ovom e, odboru, dakle BDP per capita je nešto što ne smatraju svi relevantnim za ovo pitanje. Ne uzima u obzir nešto poput stope zaposlenosti i slično i zato bi trebali bolje moći odgovoriti na ove zahtjeve. U svakom slučaju ovo je ključno za budućnost, ali u ovom dokumentu za razmišljanje se nalazi niti jedna čvrsto uvjerenje komisije za budućnost, to pet ilustrativnih scenarija u kojima se nalaze dakle nekakvi e, prikazi prikazi konteksta i nudi se set e, mogućnosti kojima se raspolaže u ovom trenutku i upravo u tom, u tom smislu se ovdje očekujem puno od e, vas, da ćete dići glas, da ćete odlučno e, reći na ko, ko, što ćemo na kraju usvojiti. I rado ću saslušati vaša gledišta, ali također i ona vaših lokalnih, regionalnih vlasti, Drago mi je što smo od brojnih država članica već primili dokumente kojima se nalaze ova gledišta. Oni su jako dobri, e, Njemačka, Francuska, Italija, one se podržavaju budućnost kohezijske politike. U dokumentima su sudjelovali, dakle, u izradi su sudjelovali predsjednici regija. Dakle, tu u nekim državama postoji ta dihotomija, divergencija između predsjednika regija i centralne vlade i putem ovih dokumenata ćemo primorati države članice na dosljedno stajalište. Mislim da je to za nas jako važno. Dakle, uključite se u dijaloge sa nacionalnim e, lokalnim vlastima kako biste nam predstavili ideje za moguće reforme zato što oni svakodnevno rade na terenu i znaju ono što funkcionira, što ne funkcionira, s kojima se problemima suočavaju. Znamo koje su pritužbe, ali potrebno nam je nešto osim pritužbi, dakle ideje, ideje koje su realne, koje ćemo moći uključiti u plan. Također još koliko je o sastanku skupe na visokoj razini, dakle za pojednostavljivanje pravila za korisnike i to je moja današnja posljednja točka u ovom izlaganju. Oni su izradili preporuke za razdoblje 2014. do 2020. i sada za razdoblje nakon 2020. Jedno od pravila je da se pravila trebaju primjenjivati na strateške prioritete i da se ovdje trebaju razraditi načela za trošenje Dakle, europski fondovi bi se i dalje dakle puštali putem nacionalnih tijela. Dakle, gospođo Mihajlova, vi ste evo sudjelovali na posljednjem ovakvom sastanku skupine i mogli ste primijetiti sličnosti sa izvješćem Westfalda, dakle, koje je predstavljeno u Europskom parlamentu. Mislim da idemo u istom pravcu, dakle kada je riječ o radu ove radne skupine i radu Europskog parlamenta. Skupina traži proporcionalnost, traži usklađivanu primjenu, primjenu dakle, pravila o tržišnoj utakmici. Drago mi je što je kolegica Vestager jutros bila ovdje i možda je pojasnila neke stvari vezane uz državne potpore. Važno je vidjeti kako možemo objasniti građanima da postoji čitav niz europskih pravila za različita europska sredstva. Doista bismo sve to trebali pojednostaviti i upravo ova skupina spominje potrebnu radikalno smanjenje pravila vezano uz kohezijsku politiku. I za vašu informaciju, Mm, Sigurno sam da to znate jako dobro. Imamo 106 šest stotina stranica dakle, propisa i onda imamo zahtjeve kojima se traže tumačenje od strane država članica. to imamo pet tisuća stranica smjernica. I mislim da je to doista malo previše. oni korisnici kohezijskih sredstava za kohezijsku politiku troše strašno puno vremena na razredu projekata i tu dolazi do, do kašnjenja u provedbi i e, doista je važno da im se omogući da na to potroše manje vremena, da ne moraju imati ovdje pred sobom te gomile, gomile dokumenata. To se nalazi u našem prijedlogu, dakle jedinstveni pravilnik E, za naše korisnike. Za iduće programsko razdoblje mislim da je došlo vrijeme da svi fondovi govore istim jezikom, to je jezik naših korisnika. I tu bih također htjela čuti vaše ideje, vaše gledišta. I poštovani zastupnici, ova Ovo do sve dokazuje kako ova rasprava postaje sve intenzivnija vezana uz budućnost kohezijske politike i ovaj tijek događaja pokazuje da je sada pravi trenutak za kohezijsku politiku. Iskoristimo upravo ovaj zamah kako bismo pripremili još bolju politiku za razdoblje nakon 2020. Za mene to znači E, obuhvatiti naše sugovornike, one koji koriste trenutne fondove, bez obzira na našu dobru volju nećemo zaštititi ovu politiku ukoliko ne dokažemo da se ona danas koristi. Juče sam održala sastanak sa osobljem, 700 ljudi, dakle DG Regio, ja sam istaknula da je važno izvršiti pritisak na države članice kako bi se obrzala provedba programa, kako bi se poslali računi, kako bi se oni platili, kako bismo dokazali da trošimo odobrena sredstva. Također su potrebni rezultati, ne samo e, trošenje, dakle novca radi trošenja, potrebni su rezultati stvaranja radnih mjesta, rasta, i e, to je cilj ove politike. Dakle, važno je da smo svi aktivni u ovoj raspravi o budućnosti Unije. Također to obuhvaća i razvoj ovih naših politika i pojednostavljivanja. Vidimo ovu tendenciju da se razgovara o prioritetima, svjesna sam ih, ali mislim da bi kohezijska politika trebala ostati jedan od najvećih prioriteta Evropske unije. Ona post, ostaje ona poluga koja pomaže siromašnim regijama, ali onim bogatijima da stvore radna mjesta. To je zato je jako važno nastaviti ove razgovore ne samo u Briselu i Strasburu, već svugdje diljem Europe kako bismo pokazali ovu snažnu dodatnu vrijednost naših politika. Kao što znate, nedavno je dovršeno malteško predsjedanje i drago mi je što je tijekom e, njihovog predsjedanja uvedena potreba da se bolje komunicira o našim politikama. Jer nažalost 80% naših građana kaže da nemaju pojma kada da odlaze možda u neku bolnicu, u neku školu ili na autocestu, nemaju pojma da je možda upravo tu infrastrukturu izgradio europski novac. I zato mislim da je ključno govoriti o tome kohezijska politika je upravo najbolji izraz europske solidarnosti, partnerstva, ulaganja. To nije sektorijalna politika. To je politika koja ispunjava europske prioritete, ispunjava rezultate. Imali smo ex evaluaciju. Znamo da smo stvorili milijun radnih mjesta unazad sedam godina. Tisuće i tisuće start-upova, tisuće kilometara autocesta. I zato mislim da je važno naglasiti da ona odražava europske vrijednosti. Evo tu sam da bih s vama porazgovarala, čula vaša stajališta i sigurna sam da ćemo zajedno nastaviti služiti europskim građanima. I ljubazno vas molim za brzo usvajanje e, uredbe Omnibus, to je doista ključno za korisnike kako bi im se olakšao život. Hvala lijepo. Hvala, povjerenice. Što se tiče dosije Omnibus, mi smo napravili sve što je bilo u našoj moći. Možda je odbor Regi bio prvi odbor koji je usvojio mišljenje i bio spreman za trijalog. Tako da se nadam da ćemo u rujnu moći započeti s trijalogom. A vidjet ćemo dakle i kraj tog dugog tunela. A sada se vraćamo raspravi. Imam popis sa deset imena već sad. Tako da ukoliko želimo iskoristiti na najadekvatniji način vrijeme koje nam je na raspolaganju, molim vas sve da ne budete dulji tri minute za vaše intervencije. Dakle, započinjemo s gospodinom Arimovom. Hvala, predsjednice. Govorit ću dvije stvari, dakle, vrnut ću se kao stalni izvjestitelj za e, državne grčke potpore Grčkoj, za 2015 do 39. i kohezijsku politiku. Dakle, kao prvo, kao stalni izvjestelj. Grčka vlasti napravila su izvješće o sufinanciranju za razdoblje od 2007. do 2013. I e, to izvješće je bilo stavljeno pred komisiju kao za predodobrenje. Dakle, konkretno pitanje, kada ćemo moći e, dobiti vaše konačni, vaš konačni odgovor glede toga svega i koji su prvi zaključci koje donosite da li su ti, da li je dobro gospodaren upravljanje tim e, dodijeljenim sredstvima, da li je dobro ulagano u razne projekte. Drugo što se tiče kohezijskih politika, mislim da smo ovdje na pravom raskrižju kohezijska politika mogla bi biti ugrožena, kao što ste i to sami rekli, tako da moramo raditi ovdje na prikupljanju argumenta. Jedan od najvažnijih je taj da ljudi koji predstavljaju ove projekte staviti na raspolaganje tekstove gdje se dokazuje da su pravila pojednostavljena i što će olakšati buduće ulaganje. Drugi od ovih najboljih argumenta naime, kritike kohezijske politike kažu da treba smanjiti, da je proračun smanjen, tako da bi trebalo smanjiti broj projekata kohezijske politike koje treba realizirati. No, s kohezijskom politikom upravo ostvarujemo određene ciljeve. Što to znači? Ako stvarimo ciljeve, znači da smo stvorili radna mjesta i gospodarski rast u državama članicama. Ja vam postavljam konkretno pitanje povjerenice, da li postoje neke, neki privremeni zaključci u kojima se uviđa da je tome stvarno tako bilo, dakle da je gospodarskog rasta i zapošljavanja, mogli bismo posegnuti za tim argumentima, koji konkretno e, pozitivno predstavljaju ovu politiku. Hvala u ime socijalista demokrata gospođa Westphal. Hvala predsjednice. Povjerenice, hvala vam što ste došli na današnji sastanak našeg odbora i što sudjelujete u ovom ovoj razmjeni gledišta. Mi smo potpuno svjesni da ste tijekom zadnjih nekoliko tjedana doista bile od velike podrške kohezijskoj politici. Ne može, ne, ne postoji nikakva razlika između naših stavova i kao što je to kolega upravo sada naglasio, kohezijska politika doista je praksa na terenu i solidarnost, solidarnost na terenu. i kohezijska politika je veza između Europske komisije i Europljana i time se upravo i gradi Europa. Tako da se želim nadovezati na ove neke teme koje je gospodin Arimon upravo spomenuo. Mi smo potpuno svjesni sada da je stvar pokrenuta i drago mi čuti da je Europski parlament važan u toj izgradnji. Zato i većina članova zastupnika Europskog parlamenta je podržala e, izvješće o europskoj kohezijskoj politici samim tim što smo mi svi svjesni onoga što je gospodin Arimon rekao, a to je da je kohezijska politika ugrožena. U dokumentu u analizi nekoliko scenarija izneseno i ako se ne varam, rekli ste da trenutno ne znate koji je najbolji scenarij. najgora stvar koja bi se mogla desiti je da se smanji, ne samo da se smanji kojenska politika, već da ona nestane. Jer razina podrške Europskoj uniji među europljanima mogli bi se povećati time što bi oni u svakodnevnom životu vidjeli dokaze načina funkcioniranja Europske unije. Dakle, svjesna sam da se ovdje e, mi ponavljamo, ali jednostavno nije moguće da kohezijska politika se fokusira samo na najugroženije, najsiromašnije regije. Ne, sve regije moraju e, sudjelovati, odnosno kohezijska politika mora pomagati svim regijama. Vidim e, da se da ovdje kolegica klima, kima glavom, da svim regijama je potrebna kohezijska politika. Ja znam koje su želje potrebe. Čitava rasprava u uvjetovanosti jako je kontroverzna. U narednih nekoliko mjeseci puno će biti riječi o vladavini prava u ovome svemu, no ipak moramo imati na umu da se ovdje u konačnosti, konačnici radi o regijama i ljudima u tim regijama koje ne smijemo, kojima ne smijemo krenuti leđa. I zato mi je doista bilo drago čuti vas kako govorite da Europski parlament, a osobito ovaj odbor, mora raditi sa komisijom. Ponavljam, e, nema nikakve razlike između naših stava. Hvala. Gospodja Tormašić, izvolite. Hvala. Evo, vjerojatno će mi trebati manje od minute. Smanjenje gospodarske i socijalne razlike unutar i između država članica je ključnog značaja. Europska unija želi imati jako konkurentno socijalno tržište i gospodarstvo i ostvariti napredak, no zabrinuta sam glede planova da se umanji proračun za kohezijsku politiku u narodnom proračunskom razdoblju. I to jest bih htjela čuti što mislite o tom problemu. Hvala. Hvala gospodin Van Miltenborg. Hvala predsjednice, povjerenice, veliko zadovoljstvo uvijek vas ugostiti na odboru regiji, čak i ako je to samo prije, tek prije ljetne stanke. Hvala vam na ovom dokumentu o analizi, o budućnosti svih proračuna, viškočnih finanskog okvira i o značaju kohezijske politike u tom samom tom istom okviru. S velikim zadovoljstvom vidio sam u ovoj analizi e, četiri načela koja spominju za buduće reforme. Dakle, tu treba imati europska dodana vrijednost, sufinanciranje, odgovornost, pojednostavljenje pravila i za kraj jako važna fleksibilnost koja je potrebna, osobito imajući na umu izbjegličku krizu, a ovo su jako dobra, odlična načela koja trebamo provesti u praksi nakon 2020. fleksibilnost u okviru višegodišnjeg financijskog okvira i kada se radi o kohezijskoj politici, no iako moram reći da uvijek ima napetosti s jedne strane tematskih e, pristupa i razne fleksibilnosti koju želite u to uključiti, unijeti. Drago mi je bilo što ste također spomenuli strukturne reforme jer smatram da su one ključnog značaja za Europu koja želi ulagati. Dakle, trebamo u okviru kohezijske politike omogućiti ulaganja koja idu rame uz rame sa strukturnim reformama, osobito ako gledam, ako se osvrćemo na regije koje e, zaostaju, dakle to je ključnog značaja. U biti imam samo jedno pitanje Naime, kada spominjete regije koje zaostaju, imamo težnju zanemariti činjenicu da postoji ogromna razlika unutar samih e, bogatih e, država u Europi. Uzmo primjer Njemačke i Francuske. Francuska je suočena sa stopom nezaposlenosti koja je skoro dva puta veća od stope nezaposlenosti u Njemačkoj Dakle, po vašem mišljenju, kakva bi treba biti uloga kohezijske politike u, unutar e, razvijenijih država članica Europske unije? Hvala, gospodine Marže. Izvolite, imate riječ. Hvala, predsjednice. Povjerenice. Navikli smo otvoreno nastupati, tako da ću vam ja iznijeti naše mišljenje. Zabrinuti smo, jako smo zabrinuti glede budućnosti regionalne politike a kada se radi, imajući na umu različite predstavljene scenarije i različite ideje o tome što bi mogla biti nova regionalna politika. Dakle, glede ovih pet scenarija koji su predstavljeni, četiri od njih, a to je naša, naše objektivno mišljenje, e, neskloni regionalnoj politici. Dakle, kada vidimo što se priprema za budućnost. Mislim da ima da postoji jedan problem. Jedno pitanje trebalo bi biti u žiži našeg razmišljanja, a to je usklađivanje politika zajednice. Regionalna politika ne može biti samo jedna razina politika solidarnosti unutar čitavog oceana, je pregršti drugih politika koje ugrožavaju ciljeve kohezije. I sami ste to rekli na određeni način kada ste spomenuli pitanje katerpilara. S obzirom da smo sada tu usred jedne problematike gdje vidimo da trgovinske politike koje promovira Europska unija otežavaju unutar samih regija ostvarenje ciljeva koje smo si zacrtali sa regionalnom politikom. No, to je ogroman problem i umjesto da povezujemo regionalnu politiku s nekim novim ciljevima i umjesto da nadovezujemo i koristimo regionalnu politiku kao način da se proguraju sve strukturne reforme koje će dodatno ugroziti cilje solidarnosti, mi smatramo da bi bilo bolje ponovno fokusirati regionalnu politiku na samu bit svog postojanja, a to je solidarnost. Drugo, Europski parlament izglasao je jedno izvješće, izvješće kolege Westphal, u kojem se iznose glavne crte naših želja i tu jasno iznosimo u tom izvješću da se suprotstavljamo i da se i dalje suprotstavljamo makroekonomskom uvjetovanju. Dakle, nakon štapa danas govorimo i o mrkvi. To jest, čuo sam da navodno postoji priča o nekoj rezervi sredstava koja bi bila stavljena na raspolaganju, na raspolaganje državama članicama brže ili manje e, državama članicama ovisno o njihovoj uspješnosti provođenja strukturnih reforma, reformi. Mislim da je to ista stvar, isti duh koji je u jezik toga svega. Ne. Smatram da regionalna politika i dalje mora biti kao prvo dobro financirana, jer su, vidimo da su ciljevi kohezije smanjeni, zatim drugo mora i dalje ići u smjeru pojednostavljivanja i treće smanjivati teritorijalne razlike, to je taj treći cilj. I zato, kada spominjete nove kriterije, koje bi trebalo dodati kriteriju BDP-a. Naravno, mi smo otvoreni razgovoru i tome svemu, ali niti jedna promjena ne smije ići na uštrb najmanje razvijenih regija Europske unije i naravno najudaljenijih regija, jer one su te koje su naj ranjivije danas provođenim politikama i one su te koje e, najviše kasnije u razvoju. I zadnja stvar tiče se buduće komunikacije komisije o e, najudaljenim regijama koja treba biti objavljena u listopadu. Znate da je Europski parlament objavio e, izvješće na vlastnu inicijativu o najudaljenim regijama i želio bih čuti vaše mišljenje da nam kažete da li će ta komunikacija biti uključena u orijentacije koje je za sad iznio Europski parlament. Hvala. Hvala, hvala vam kolega. Doista ću morati inzitirati na poštivanju e, e, satnice, jer moramo saslušati komisiju, povjerenicu na kraju. Gospođo Vana, izvolite. Hvala predsjednice, nastavit ću biti kratka. Hvala vam povjerenice što ste došli ponovno na naš odbor. Evo ja imam, želim se dovezati donekle na ovo što je gospodin Marže rekao. Jako sam zabrinuta za budućnost e, ove politike, ne samo zbog ovih pet scenarija, jer samo jedan scenariju razmišlja uopće o povećanju proračuna za kohezijsku politiku. Ne samo zbog toga, nego brinem se zbog čitavog načina koji je formuliran taj dokument, jer ovdje vidimo razliku između tog teksta i foruma o koheziji koji je održan upravo prije objavljivanja ovog teksta, tamo smo se i vidjeli i bilo je jasno na temelju svih e, nastupa da moramo imati jako kohezijsku politiku kako bismo se borili protiv nejednakosti i doista mislim da moramo inzistirati na tome da kohezijska politika i dalje e, pomaže svim građanima, naravno da se fokusira na najranjivije. Želim pozdraviti jednu stvar koja je već spomenuta, ovdje se nadovezujem na nove kriterije, dakle mimo BDP-a, zeleni su se već odavno borili za to, dakle imamo novi kriterij za e, kao što su nezaposlenost, klimatske promjene, demografije i tako dalje. No, možete li biti precizniji glede toga koje vi opcije preferirate i s obzirom da sam e, iz kluba zelenih, moram reći da sam iznenađen, skoro šokiran da ovaj e, dokument uopće ne spominje klimatski mainstreaming. To je doista propust ovog dokumenta, tim prije što revizorski sud e, je nedavno u ukazao je upozorio na e, ozbiljnu mogućnost nepoštivanja preuzete obveze da se troši 20% proračuna na e, ublažavanje klimatskih e, promjena. Dakle, pitam, moje pitanje je što komisija namjerava poduzeti prije kraja ovog financijskog okvira da to riješi, da li želite poboljšati situaciju klimatskog mainstreaminga u post razdoblju nakon 2020. i da li je komisija voljna povećati E, proračun kako bi, odnosno sredstva namijenjena borbi protiv klimatskih promjena, kako bi se ispunile obveze preuzete na COP21, da li želite e, proširiti e, svoje djelovanje mimo ovog IRF-a i što mislite o negativnom popisu glede štetnih ulaganja? Imali smo raspravu s povjerenicom Vestager malo prije. Tu je bilo riječi o sektoru zrakoplovstva. Kao što znate, taj sektor i sektor nuklearne energije su dva sektora koja su izvan ovoga. I nam zelenim jako je stalo isto tako do e, uspostave jedinstvenih e, pravila i čak jedinstvenog e, fonda za ulaganje, kao što se govori u ovom dokumentu. Mi mislimo da su potrebna različita pravila kako bi se uzelo u obzir različite e, potrebe e, svih e, korisnika, potencijalnih korisnika, iako naravno želimo imati minimalna zajednička prava kako bismo potakli sinergiju u ulaganjima. Hvala gospođo D'Amato. Grazie Presidente, grazie alla Commissaria. Hvala predsjednice i hvala povjerenice. ću nekoliko primjedbi vezano je za budućnost i za programsko razdoblje. Što se budućnosti tiče, ne mogu ne skriti određenu zabrinutost vezano za bijelu knjigu i e, E, za financiranje koje ste vi i povjerenik Ettinger predstavili prije dva tjedna. Mi ćemo se založiti za kohezijsku politiku e, kako e, se njezini razlozi i ciljevi temeljnih ugovora ne bi doveli u pitanje. nismo zadovoljni sa ovim što je predstavljeno. Pred, povjerenik Ettinger kaže da ovdje ništa još nije sasvim odlučeno ali svejedno e, makroekonomska uvjetnovatnost e, uzrokuje zabrinutost. E, vi ste povjerenica koja je za nas nadležna za ova pitanja, imamo povjerenja u vas. Podsjećam vas, daš, kao što je rekao kolega iz GUE, da prije E, da smo u e, izvješću Vecval prije mjesec dana u Strasburu to potvrdili i govorimo o makroekonomskim aspektima i tu smo ponovili ono što je već načinjeno bilo 2013. godine. I tu e, se nalazi upravo i onaj članak 23. koji je ključan. E, što se tiče sredstava za Italiju, oni će se moći koristiti tek nakon što ih parlament i vijeće usvoje, dakle tek u rujnu i to e, e, tek više od godinu dana nakon tragičnih potresa i e, što se tiče fonda za solidarnost, ne bismo li mogli tražiti više sredstava, ali iznad svega tražimo da sve ide puno brže u dodjeljivanju sredstava. Što se pak tiče sadašnjeg programskog razdoblja, vi znate da u 2014. na ovamo se u Italiji kako se sredstva koriste i kako se ta iznos promijenio. Što se tiče razdoblja 2014. do 2020. godine na osnovi podataka glavne uprave regije, imamo isplate za 3,2 milijarde, što e, smo tek na malom postotku, a već smo u tri i po godine nakon početka programskog razdoblja. Znamo da poteškoće ima mnogim zemljama, među inima i u Italiji, ali želim ukazati komisiji na to da se mnogi e, jako žale na kohezijsku politiku, način na koji se sredstva koriste i koliko ima vanjskih konzultantskih firmi zato treba paziti e, da e, kontrola postoji i od strane komisije kako se nakon toga ne bi trebalo pregavati skupini sa posebnim zadacima koji ne bi smjeli ići na uštrb sredstava koji će se koristiti za same projekte. Hvala, dakle, ovo su komentari. Ali sad, treba ćemo saslušati komisiju. Dakle, molim kolegi sada da se drže izlaganja od do dvije minute, ukoliko želimo nastaviti sa raspravom. Gospodine Bogović, izvolite. Hvala povjerenice, dobrodošli kod nas. Rekli smo da smo saveznici, da, naravno. imamo previše... Dakle, kao što rekao, mi smo saveznici. To vrijedi za odgovornost za budućnost kohezijske politike. Ova politika podrazumijeva veću koheziju u cijeloj Europi i trebamo se baviti solidarnošću. Ovaj projekt je interesantan kada se radi o proširenju na Zapadni Balkan. Politika se ne svodi samo na novce. Ona mijenja Europsku uniju i mi smo izloženi pritisku kada se bavimo resursima za budućnost i moramo biti doista rješeni u odbrani ključnih ciljeva Europske unije. I odgovorni smo za adekvatan način korištenja sredstava razloga 2014. 2020. Što se Slovenije tiče nije dovoljno sredstava potrošeno, samo 32% Isto treba napraviti isto kao na početku mandata, dvije godine prije kraja mandata, trebamo se postarati da provedba funkcionira u državama članicama, jer u suprotnom ćemo imati neprihvatljive situacije. pa gospođo Breso, izvolite, hvala i dobrodošli povjerenice i s moje strane. Dvije primjedbe. Prva u pitanju sredstava. Mislim da su kolege već izrazile svu našu zabrinutost. I ja radim i u odboru AFKO i podsjećam vas da članci 310. i 311. temeljnih ugovora jasno kažu da ako se nešto želi napraviti više, zato su potrebna dodatna sredstva koji su potrebne Europskoj uniji. Dakle, ne možemo zamisliti nakon što smo prošli puta na forumu čuli da se svi izjašnjavaju za e, e, kohezijsku politiku, da opet žrtveno janje i postane kohezijska politika gdje se, e, gdje se sredstva štede. A to je jedina politika koja je vidljiva građanima. Druga stvar su rokovi. Mi smo spremni dakle izraziti vrednovanje ovog e, projekta o pojednostavnjivanju. Međutim, želim vas pitati sljedeće. Moramo paziti ne budemo li radili usporedno sa uredbom o kohezijskoj politici i s višegodišnjim financijskim okvirom. U tom slučaju nećemo uspjeti u ovom parlamentarnom sazivu završiti taj e, tekst jer doći ćemo na novi saziv i tu će se jako povećati e, vremena. 2019. E, godine se praktički ništa neće događati. Sljedeća kohezijska politika ići će puno dalje od sada predviđenih rokova. Morate dakle biti jako oprezni, morate predložiti da se to radi usporedno. Još jedno pitanje jedan od razloga za stalna kašnjenja ne samo kod angažmana, već i prilikom potrošnje. Dakle, odnosno izvajanja sredstava treba odma kada bi se trebalo u nekoj ad hoc uredbi e, pripremiti stvari za sljedeći krug jer u protivnom kada će novac biti stavljen na raspolaganje, onda će regije tek trebati početi izrađivati projekte. Dakle, moramo brzo definirati opće smjernice naše politike i počnimo e, programske tijela sada već poticati da pripremaju projekte i da s novcem, možda koji preostaje iz ovog mandata, počnu pripremati E, projekte za sljedeći e, sljedeće razdoblje. U protivnom nikada nećemo nadoknaditi vrijeme e, u kojem kasnimo jer e, već sada talijanske regije ne znaju hoće li im se financirati sadašnji projekti. Moramo promijeniti e, pravila jer oni drugačije ne mogu raditi ispravno čekajući da im se jedno odobri da bi počeli drugo. Hvala i hvala na dobrom radu. Hvala gospodin Polčak, izvolite. Hvala. Govorit ću vrlo, vrlo kratko kako ne bih prekoračio dvije minute. Podržat ću kolege <clears throat> e, tako što ću se i ja založiti za obranu kohezijske politike. Povjerenice, rekli ste da ste tražili svim vašim suradnicima da rade brzo i aktivno kako bi provedba bila dobra. Prošlog tjedna komisija je objavila dokument o budućnosti europskih financija i primijetio sam nešto. Provedba strukturnih e, i investicijskih fondova se usporava i to radi novog fonda za strateška ulaganja. I to je loše, to nas je upravo brinulo bili smo zabrinuti da će taj novi instrument dovesti u pitanje kohezijsku politiku. I sada smo vidjeli da su sve te naše bojazni realizirale. E, što možete komentirati o tome? A druga stvar je sljedeća. Financiranje Europskoj uniji vezano je za uvjetovanost e, zaprimanja tih sredstava. Ponekad je to vezano za provedbe politika u, e, koji su vezane za migracije. Ono što mene zaista zanima, kao i moje sugrađane, što vi mislite o uvjetovanosti, dakle da se sredstva mogu dobiti tako što se provede sve ono što traži Europska komisija. Gospodine Papadimulis, izvolite, imate najviše dvije minute. Hvala. Gospođo Kresu, neće mi trebati niti dvije minute. E, svi smo, kao što ste čuli, zabrinuti što kohezijska politika se jako usporila. Jer od pet scenarija Europske komisije četiri dovode do usporavanja. Međutim, ima još nešto u toj bijeloj knjizi se jako malo spominje kohezija. Gotovo da i nema u tom tekstu. Neki kolege u Europskoj komisiji protive se e, kohezijskoj politici. Reći ću jednu stvar vrlo jasno. EFSU ne može biti alibi za smanjevanje kozezijskih politika. Svi oni koji tako misle griješe. Ovih posljednjih godina su se socijalne i regionalne razlike povećale usprkos kohezijskim politikama. Smanjili se kohezijske politike, regionalne će se razlike i tekako povećati. To je loše za cijelu Europsku uniju. To se ne odnosi samo na južnu Europu, već i za središnju i istočnu, ali i za najbogatije europske zemlje, uključujući Njemačku i Francusku. Moje pitanje je sljedeće. Predstavit ćete nove kriterije. Koji će to biti? Nezaposlenost, regionalna politika i hoćete li razmisliti o tome da povećate izdvajanja država za kohezijsku politiku. Ako tako razmišljate, bojim se da to možete unaprijed zaboraviti. <clears throat> Hvala lijepa. Riječ ima gospodin Zeler na dvije minute, izvolite. Puno hvala. Ja sam iz odbora za proračunski nadzor. I nedavno smo na tom odboru slaslušali e, e, predstavnika Europske komisije koji je govorio o eksante uvjenovanosti prilikom upravljanja strukturnim fondovima. Oni su govorili dakle o toj novoj uredbi gdje se će, se o tome raspravljati. Znate da treba postojati paks o integriranosti među različitim državama članicama te da mora postojati mm, e, bitna i transfer kad se radi o državnim potporama. I traži se da se postoju obveze koje slijede iz uredbi. Čak i glavni ravnatelj Lemeter je morao priznati da je došlo do kašnjenja. Ali budemo li i ovdje govorili o kontinuitetu kohezijske politike, morat ćemo o tome razgovarati jer sredstva se prema pravilima trebaju učinkovito trošiti. Povjerenice, želim vas zamoliti da se pobrinite da tamo gdje još uvijek postoji kašnjenja i deficit, dakle u nekim državama članicama, da sa nadležnom glavnom upravom Europske komisije se učini sve kako bi se poštovala pravila. Izvolite sada. E, Hvala. Povjerenice, imate pravo kada kažete da Europa mora učiniti puno više kako bi se promicalo ono što se radi u državama članicama. Ono što mogu reći iz regije iz koje ja dolazim, kako na nacionalnoj i sasvim izvjesno i na regionalnoj razini, oni se lako hvastaju e, kada je Europa nečim što je Europa učinila, a vrlo često su kritični prema Europi kada nešto nisu sami uspjeli napraviti. Ja sam iz Sjeverne Irske koja uveliku podržava Europsku uniju da e, potpore Europske unije ne bilo, e, Sjeverna Iska ne bi bila u situaciji u kojoj je sada, e, pomagali su nam još od Žaka Delora i nadalje. Ovdje e, ne želim toliko govoriti samo o financijskim pitanjima. Za nas je situacija malo drugačija. Brine nas novac, E, iz fondova i ne znamo koliko ćemo ga još dobivati. Ne znamo kako će se cijela stvar razvijati. Ja sam e, sasvim sigurno ću još puno razgovarati i razgovarao sam sa mnogima u Sjevernoj Iskoj i morat ću se obratiti povjerenici o tome. E, kod nas je jako bitan i prekogranični element, naročito kada se sredstva, europska sredstva toše kako u Sjevernoj Irskoj, tako i u Republici Irskoj. E, regionalna tijela nemaju pojma o tome što će se događati. I to me brine, e, povjerenice, što možete napraviti kako bi se taj problem riješio? a bilo bi mi i jako drago da se s vama mogu susreti u rujnu primjerice da o tome više razgovaramo. Hvala lijepa gospodine Buda, dvije minute. Puno hvala. Želim zahvaliti povjerenici što je danas došla na ovaj sastanak i hvala je što se zaista bori za kohezijsku politiku. Baš kao što ste rekli, moramo e, bolje o svemu informirati. Istovremeno, mislim da se ne bismo smjeli usmjeriti samo na države koje su neto primatelji. Moramo se usmjeriti na davatelje također, jer kohezijske politike moraju biti jednako važne za sve države članice. Čak i one zemlje koje izdvajaju novac u tom smislu e, moraju znati da novac koji se izdvaja u svrhe kohezijskih politika je na dobrobiti njihovih građana. Zanima me nešto više o drugom stupu i e, njego, i njegovoj vezano za kohezijsku politiku. Ja sam također član odbora za poljoprivredu, a kohezijska politika i e, drugi stup uzrok su zabrinutosti. Sljedeća tema na koju bi se osvrnuo i jest pojednostavnjivanje, o tome stalno govorimo. Postoji radna skupina na razini Europske unije koja govori o pojednostavnjenju propisa. Međutim, pojednostavnjenje samo po sebi nije dovoljno. Važno je, međutim nije dovoljno. Na nacionalnoj razini Postoje mnoga dodatna pravila koje gotovo onemogućuju da se europska pravila provode na nacionalnoj razini. Nacionalna uprava predstava prepreku e, da pristup europskim fondovima. Možete li na neki način nametnuti vladama nacionalnih država da svoja vlastita pravila pojednostave. Hvala. Imate dvije minute. Hvala lijepa. Povjerenice, znamo da sredstava ima sve manje. I svi mi znamo da moramo napraviti više i bolje s manje novca. Znamo također da e, moramo otići do izabranih dužnosnika, naročito u regijama, e, i da tražimo da se bolje novac troši. E, poznato mi je da vi e, konstantno i puno radite na najudaljenijim područjima u Europi. Međutim, baš kao i kolega Omar Ži, moram reći da me jako brinu predloženi scenariji, jer oni ne smiruju ono nas po pitanju onoga što nas zabrinjava. Pitam vas, možemo li mi iz najudaljenijih područja se nadati da kada se bude pregovaralo o višegodišnjem financijskom okviru, da ćete tada uzeti u obzir prijedloge iz izvješća kolege Omaržeja. To bi me e, uvelike smirilo. Hvala. Hvala. Gospođa Mihels će posljednja postaviti pitanje. Hvala vam lijepa. E, kao što to često radite, Napravili ste veliki apel kojim se zalažete za kohezijsku politiku. Međutim, postoji jedna stvar koju ste vi htjeli napraviti. Da li ova bijela knjiga, e, što s njom i s financiranjem? Jer upravo se tu govori o tome kako kohezijska politika će imati puno rezova. Možete li nam vi nešto više reći o tome? Na prethodnom sastanku e, je povjerenik Ettinger rekao da mu je jako drago da zajedno s vama predstavlja taj dokument pogledavši taj dokument vidim da je naglasak tu puno više na drugim temama. Zanima me isto tako kada ćete daći prijedloge za kohezijsku politiku za 2020. godinu. Povjerenik Ettinger koji je zadužen za proračun rekao je da je prijedlog e, taj koji će se načiniti na ljeto 2018. godine, što znači da se prije toga neće govoriti o različitim prioritetima. Kako vi vidite da će rokovi trajati? Hvala lijepa. Kao i uvijek imamo previše pitanja i premalo vremena. Povjerenice je pravi izazov da odgovorite na sva pitanja. Izvolite. Rado bih odgovorila na sva pitanja jedno po jedno, međutim bojim se da neću moći odgovoriti svima. Žao mi je što ćete, to će neki od vas e, osjetiti frustraciju, međutim otvorena sam zato da se s vama sastanem na bilateralnoj e, razini. E, gospođa Mihals, mene jednako koliko i vas brine ta politika. Htjela bih izbjeći riječ borbu, međutim možete računati na mene da u promicanju kohezijske politike. Međutim, ne radi se ovdje o mojim osobnim stavovima. Radi se o tome da se moraju spostaviti kompromisi među pojedinim e, službama i interesima. Radi se o nečem e, što je važno i važno je da imamo barem jedan scenarij u kojem će kohezijska politika biti zastupljena. E, nadalje, dijelim vašu zabrinutost i zajedno s povjerenikom Ettingerom želimo objediniti naše glavne uprave zajedno sa glavnom upravom za promoračun. Imamo različite prioritete, različite obveze, e, a ova bijela knjiga bila je jako općenite prirode, jer tu se uopće ne spominju konkretne brojke, niti pravila. Jednostavno smo dali elemente koje se mogu koristiti u diskusiji. I zato ja ako računam na Europski parlament koji treba podržati kohejsku politiku. Sada odgovori na vaša pitanja. Drago mi je da Europski parlament i vi svi osobno podržavate promjenu uredbe za Grčku. Zahvaljujući tome, Grčka će imati pomoć pri ostvarivanju gospodarskog rasta i e, također će se riješiti probleme e, likvidnosti. Uspjeli smo spasiti 2 milijuna iz nacionalnog proračuna i e, zaista želimo vam e, puno sreće, a moja glavna uprava će vam u tome pomoći i dati potporu. E, već govorimo s grčkim vlastima o procjeni situacije, ali vidimo da specifične mjere koje je usvojio Europski parlament, da je već imao jako pozitivne ni utjecaj na gospodarstvo u Grčkoj. Grčka 2000 e, e, neće, neće izgubiti nikakva sredstva predviđena za ovo e, proračunsko razdoblje jer oni su završili projekte vezani za mnoga područja i bilo mi je jako drago da sam radil, da sam inaugurirala e, mnogo toga u Grčkoj sa predsjednikom vlade Ciprasom. Moramo još navršiti sve što radimo i u Bugarskoj i u Rumunjskoj i tako će autocesta ići od e, Amsterdama do Kluža. Što se tiče jedinstvenih e, pravila, naravno želimo olakšati život korisnicima. Istovremeno sva ta, e, svi se fondovi e, bore za to da igraju neku ulogu, ali zajedno sa kolegama Hoganom i Tyson pokušavamo izraditi jedinstvena pravila. Izvješće o kohezijskoj politici bit će objavljeno na jesen, pa ćemo imati prilike o tome govoriti detaljnije. Gospođo Vestval, draga Karsten, hvala na izvješću i e, jako dobroj suradnji zajedno smo branili ovu politiku. Govorili smo pet scenarija, moramo dakle definirati e, proračun i osobno se u potpunosti slažem da kohezijska politika mora biti zastupljena u svim regijama. Svi smo se slažili na forumu o kohezijskoj politici da kohezijska politika se mora nastaviti sa svi regije jer ona je u temeljnim ugovorima e, kao um, instrument za poboljšanje situacije u manje povlaštenim regijama, ali istovremeno ona je tu i kao instrument da se bogatijim regijama pomognu da riješe određene probleme i svi moraju imati e, pogodnosti od toga. Ja e, zaista mislim da nije u redu da e, samo kohezijska politika podnese teret e, smanjivanja u okviru proračuna. Mi smo e, mnogo toga ostvarili, imamo naravno nove prioritete, ali imamo i prioritet e, koji predstavljaju gospodarski rast i otvaranje radnih mjesta, a kohezijska politika je u tome jako bitna. Hvala dakle još jednom za komentare i rad. Gospodine Evan, e, ne, gospođa Tomašić je prije vas govorila. Slažem se s vama o e, tome da će sljedeći proračun biti manji, ali moramo se boriti za ove politike. Gospodine Evan Miltenburg, e, da, moramo kohezijsku politiku koristiti kao E, cement koji će nas držati zajedno. E, kohezijske politike trebaju biti sve prisutne. Pitali ste me o bogatijim e, regijama. Mislim da se moramo usmjeriti na dodanu vrijednost koju predstavlja Europska unija. To je za nas jako važno. Najbogatije regije napreduju po pitanju inovacija i istraživanja i na taj način e, to je vrlo važan korak naprijed. Ali e, naš je cilj da i manje razvijene regije premoste e, fazu u kojoj investiraju u infrastrukture moraju dakle nadoknaditi za ostatke. U jednom času trebamo prestati e, uložiti u infrastrukturu i početi ulagati u budućnost. male mala i srednja poduzeća, energetska učinkovitost, e, e, jer to dobro funkcionira u najbogatijim regijama. E, moram reći da e, se divim e, najbogatijim regijama, nekima od njih, recimo u Njemačkoj ili Nizozemskoj, koji su uspjeli zajedno raditi na razvoju novih industrija. Zaista mislim da je partnerstvo vrlo bitno u bogatijim regijama one moraju biti primjer za najmanje razvijene regije e, prilikom razmjene dobrih praksi. Ponekad je razmjena dobrih praksi važnija od novca, jer energetska učinkovit e, postoji, ali e, novac ponekada imamo, ali nemamo projekata na koji bismo ih mogli potrošiti. Mi smo spremni pomoći državama članicama da realiziraju te ideje, međutim želim postaći države članice da koriste naše instrumente, e, recimo instrument peer-to-peer je tu, ali često nemamo dovoljno zahtjeva koji dolaze iz država članica, pa mi se ponekad čini da države članice nisu niti svjesne koliko im mi toga možemo pružiti inovacija, socijalna uključenost migracije, sve su to teme o kojima možemo govoriti bilo da se radi o bogatim ili o manje bogatim regijama. Što se tiče ultraperifernih regija, nadam se da ne sumljate u to koliko se ja zalažem da im pomognem. Na konferenciji na kojoj je bio predsjednik Juncker, se govorilo o toj temi. Vrlo je važno znati da će komisija u listopadu načiniti komunikaciju o ultraperifernim regijama i imat ćemo i godišnji sastanak na koji će doći predsjednik Juncker. Mislim da će to biti vrlo značajna ta konferencija koja će se održati u francuskoj Gvajani. Solidarnost je također jako važna danas više nego li ikada. Kohezijska politika najvažniji je znak solidarnosti, financijske solidarnosti s državama članicama i to moramo očuvati. Čestitam također na izvješću o najperifernijim, dakle najudaljenijim eh, područjima gospodine Omrži. E, uvjetovanost je vrlo bitna kako bi se politike provodile učinkovito. Važno je stoga ne raditi na izoliran način kada se neki ne udovoljava nekim makroekonomskim kriterijima, onda moramo pokušati vidjeti rezultate za, vezano za otvaranje radnih mjesta. Zato je to vrlo važno. Gospođo Vana, da, zabrinuta sam, međutim istovremeno E, moramo ostati optimisti. U ovakvim dokumentima nabrajimo ideje i različite opcije e, na stol, ali vi iz Europskog parlamenta morate sada reagirati na te scenarije. Klimatske promjene su jako zastupljene. U e, Bijeloj knjizi nismo htjeli ulaziti u pojedinosti za svaki pojedini sektor. Međutim, za nas je važno da znamo da kohezijske politike ispunjavaju cilj od 20%. Ne mogu unaprijed reći kakav će biti stav komisije, međutim e, sve ćemo proučiti sve ideje kako bismo to ostvarili. Gospođa Damato, mislim da E, nije toliko ovdje da moramo braniti te politike jer one su dale rezultate. E, što se tiče ex post evaluacije, mi smo u posljednjem programskom razdoblju otvorili više od jednog milijuna radnih mjesta, drugim riječima kohezijska politika daje rezultate. Važno je da imamo značajnu dodanu vrijednost proračun bez kohezijske politike kao stupa koji je jako e, dobro opskrbljen, to je nešto e, bez čega ne mogu ti zamisliti kohezijske politike. Što se tiče Italije, učinili smo sve što možemo da bismo pomogli. E, već smo u rujnu dali 30 milijuna. Osobno sam otišla u Norču i tamo sam vidjela kakva je situacija i poteškoće ljudi koji žive u kontejnerima ili u e, automobilima. Sljedećeg dana, e, čim dan nakon smo dobili e, obavijest o e, e, italijanskih vlasti, mi smo odmah se okrenuli ka fondu za solidarnost, ali onda treba slijediti dakle sam postupak E, morali smo čekati da talijanska vlada načini procjenu. E, znate kakva je situacija vezana za e, e, elementarne nepogode kako bismo financirali i pomogli države članice. Gospodine Bogović, slažem se s vama da dijelimo odgovornost, međutim istovremeno kad se radi o provedbi, ona je u potpunosti u rukama država članica. Ne možemo svaliti svu krivnju na države članice, jer Europska unija u prošlom sazivu Europski parlament je to usvojio i došlo je malo kasno kako bi se e, to provelo, međutim e, stvorili smo uvjete da države članice e, pospješe provedbu. To će biti vrlo važno za budućnost kohezijske politike. E, tražimo od država članica da po, e, ubrzaju provedbu. Gospođo Breso, sredstva su vrlo važna i e, zaista radimo na tome kako da povećamo vlastita sredstva. E, to e, i stoji u našem dokumentu e, gospodine Papadimulis, to stoji, ali jasno nam je da države članice ne žele izvojiti više sredstava. Međutim, europski proračun je 1% cijelog bogatstva u EU. uniji. Jedan euro što netko od milijuna eura 50 eura odlazi e, u porez, a manje od jednoga dolazi u europski proračun. Za manje od cijene jedne kave na dan traži se od nas da gradimo ceste, bolnice, škole i tako dalje. To je zapravo e, tek kap u moru u odnosu na potrebe koje postoje. Što se tiče povećanja naših vlastitih sredstava, tu su nam e, ruke prilično svezane radi Brexita, ali države članice e, moraju e, dati neki odgovor na to. Ili će reći dobro, odustajemo, imat ćemo manji proračun, ili će reći pa moramo ostvariti istu razinu solidarnosti. Što se pojednostavljenja tiče, da, gospođo Bresto, vi ste pitali o rokovima. Sljedeće godine e, ćemo govoriti o vfo e, Slažem se s vama i ja sam pretlagala da uredba e, dođe u isto vrijeme kada i VFO ne smijemo toliko odugovlačati i što se tiče kašnjenja iz prošlosti morali bismo iz toga izvući lekcije. E, to je važno za projekte u državama članicama. Ja za sada još nemam točni e, vremenski raspored, ali slažem se da se e, uredba treba napraviti u ovom sazivu. To jest veliki trud koji će se trebati uložiti, ali to zaista treba napraviti kako bi sve bilo načinjeno na vrijeme. Svjesna sam da imam još svega dvije minute na raspolaganju. Nisam još svima odgovorila, ne znam jeste li spremni ostati malo dulje. Reći ću još par stvari o komuniciranju. Želim zahvaliti gospodinu Budi na izvješću i mislim da je tu komunikacija vrlo važna. Što se tiče RDF-a, a moram nešto e, reći, a to je da više nema